dajem riječ odmah gospodinu Donaldu Tusku i tim ovim mu želim da izraziti dobrodošlicu u parlamentu. Gospodin Donald Tusk kao predsjednik Europskog vijeća ima riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, članovi parlamenta. Prošli evropski sastanak Europskog vijeća je bio vrlo težak. Iako smo našli zajednička rješenja, zapravo je pred nama tek pravi test vremena. Pokazat će se kad, obzirom na referendum prvenstveno Velikoj Britaniji koji će se održati o tome da li ostaju ili ne Europskoj uniji. Samo britanski narod može i on će odlučiti o tome da li ostaju. Ono što smo mi mogli s naše strane učiniti je bilo dogovoriti novi e, aranžman za Veliku Britaniju u Europskoj uniji. 28 šefova država ili vlada Europske unije su jednoglasno dogovorili i usvojili pravno obvezujući poseban aranžman za Veliku Britaniju u Europsku uniju. To je u skladu s europskim ugovorima i ne može se ničim, ne može ga ni u kom slučaju Europski sud pravde u Luksemburgu staviti izvan snage. Međutim, stupa na snagu samo ako britanski narod na referendumu odluči ostati u Europskoj uniji. Ako britanski narod izglasa da napušta Europsku uniju, ovaj poseban aranžman za Veliku Britaniju prestaje važiti. U svakom slučaju ostaju sačuvane europske temeljne vrijednosti koje nismo ničim prekršili, a to je nediskriminacija i sloboda kretanja kao i budućnost, budući razvoj ekonomske i monetarne unije i daljnje integracije. Da sam imala sumnja u bilo što od toga, ne bih nikada takav poseban aranžman za Veliku Britaniju predložio. Unatoč mnogim teškoćama šefovi država ili vlada nisu se odmaknuli od stola i nisu prestali diskutirati jer su bili svi potpuno svjesni o tome što je u kakav je veliki bitan ulog bio, a to je budućnost Velike Britanije u Europskoj uniji i budućnost Unije u cijelosti. Tu želim posebno zahvaliti predsjedniku komisije Junkeru i njegovom timu koji je radio neumorno na čitavom tom procesu. Također, parlamentu koji je sudjelovao u pregovorima i koji je bio visoko učinkovit kod ostvarenja ciljeva zajedničkih. Moje čvrsto uvjerenje da nam je potrebno uključiti Europski parlament u cijelosti u čitav taj proces. Uvijek, uvijek ću misliti na one bitne i ključne razgovore s predsjednikom Šulcom kao i predsjednicima klubova gospodinom Ferhofštatom i ostalim kolegama Brokom i ostalim. Zahvaljujući upravo svima vama je taj dogovor oko britanskog aranžmana uzeo u obzir interese Unije u cijelosti. Bez vaše pomoći ovaj dogovor oko posebnog aranžmana za Veliku Britaniju nikad ne bi bio postignut. Europska unija će poštivati odluku britanskog naroda. Ako većina britanskog naroda odluči napustiti Europsku uniju, to će se dogoditi. I to će promijeniti Europu zauvijek. I ta promjena neće biti na bolje nego na gore. Naravno, to je moje osobno mišljenje. Premijer Cameron je kazao u britanskom parlamentu u ponedjeljak da sada nije vrijeme da se zapad dijeli i cijepa. Ne bih se mogao jednostavno više složiti s time jer to je kratko kazane puna istina. I to je, zbog toga sam upravo učinio sve što sam mogao kako bih to spriječio. A s druge strane, ako narod Velike Britanije ostan, odluči ostati u Europskoj uniji, onda sam siguran da će ovaj parlament se složiti da ovaj dogovor koji smo postigli oko posebnog aranžmana za Veliku Britaniju stupi na snagu. A sada dozvolite da se posvetim migracijskoj krizi. Šefovi vlada ili država su se dogovorili da pitanje migracija ostaje našim prioritetom i da moramo učiniti sve što možemo kako bi uspjeli u rješavanju te krize. Što znači da onaj visok broj izbjeglica kojima smo još uvijek svaki dan svjedoci mora biti postati manjim i to brzim. Zbog toga smo i odlučili organizirati 7. ožujka poseban sastanak s Turskom. Rasprava među šefovima e, i vođama Europske unije koncentrirala se upravo na tu krizu i humanitarnu krizu među tim ljudima, ali kako bi tu ublažili posljedice i riješili tu krizu moramo imati naše planove A, B, C i D. Jer mi znamo da ne pomaže ništa drugo nego primicanje pravom rješenju. Prema tome, moramo se isto tako pripremiti za različite pristupe traženju rješenja. Nema zapravo alternative osim jednog sveobuhvatnog zajedničkog europskog rješenja. a europska evropska rješenja ne znače samo odluke koje se donesu u Briselu, nego su to isto tako još više odluke koje se donose u glavnim gradovima zemljama članica. To moramo prihvatiti. No s druge strane moramo i popraviti koordinaciju provedbe tih odluke. Europska unija je ovdje za sve nas i mi moramo surađivati unutar te Evropske unije. Na kraju moramo poštivati pravila i zakone koje smo svi zajedno usvojili. To se odnosi kako na odluke o premještanju izbjeglica, tako i na potrebu da se polako vraćaju. Vraća puna primjena Schengenskog graničnog kodeksa. Jer uopće nema sumnje, mi moramo restaurirati i vratiti, povratiti Schengen. To će koštati puno truda, vremena, naravno i novaca jer postoje države koje se neće moći nositi s tim izazovom, ali Europa će biti tu da im pomogne. Mi moramo investirati u Schengen, a ne u slom Schengena i Schengenske zone. Budućnost ta budućnost će biti jedna od ključnih tema koje će europski vođe razgovarati na svom samitu u Ožujku. Nadalje, pitanje jasno humanitarne pomoći koja odlazi sirijskim izbjeglicama koje su smještene u Siriji i u toj regiji. U tom smislu pozdravljamo konferenciju u Londonu gdje je na donatorskoj konferenciji više od dvije trećine svih obaveza za davanje pomoći došlo iz Europe. 3,3 milijarde eura je za 2016. predviđeno da dođe iz Europske unije kao i više od 3 milijarde eura koje bi trebali izbjeglicama u regiji pomoći na terenu. Ja ću nastaviti naravno izgrađivati i raditi na tome da se nađe jedan globalni odgovor za tu krizu i na sastanku G20 kasnije ove godine. Na kraju bih želio dodati kako mi moramo intenzivirati svoje napore. Mi ne možemo samo čekati da vidimo što će biti. Trenutno smo zašli u najopasniju i najtežu fazu europske povijesti. I u tom smislu, povijesti od kad postoje europske integracije i Evropska unija, u tom smislu računam na vašu potporu. Puno hvala gospodine Tusk, a sada u ime Europske komisije riječ gospodin Juncker, predsjednik Europske komisije. Štovani gospodine predsjedniče. Mi smo s našim e, britanskim e, prijateljima vodili dugačku i tešku raspravu. Pregovori su bili teški, ali na kraju smo svi zajedno, znači 27 država, 27 država članica i Ujedina kraljevina smo pokazali da je Europa sposobna donijeti odluke u vrlo teškim situacijama. Ovdje želim posebice zahvaliti i čestitati predsjedniku Tusku koji je komisiji vrlo prijateljski pomagao. Isto tako želim zahvaliti i čestitati predsjedniku Šulcu i e, šerpama Europskog parlamenta bez kojih i bez čije inspiracije rezultat ne bi bio takav kakav je bio. Zaključili smo sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom i britanski premijer je dobio najviše što je mogao dobiti a druge države članice su mu dale, prepustile najviše što su mogle. To znači da je sporazum sa Ujedinom kraljevinom e, pravedan, da je fair, da je uravnotežen i da poštuje e, temeljne vrijednosti Europske unije. S druge strane je e, poveo računa o dvojbama i strahovima Velike Britanije. Tijekom naše povijesti Britanci su često se pokazali hrabrima i mudrima i e, mislimo da će u skladu s time oni e, odgovoriti na referendumu da. Kada e, britanski narod odobri ovaj sporazum, tada će se taj tekst prepustiti vijeću i parlamentu da se detaljno pozabavimo svim točkama iz sporazuma sa Ujedinjenom kraljevinom. a to se odnosi naravno i na migracije i pitanje izbjeglica. Vi sasvim sigurno niste neprimjetni. Europski parlament potvrdio ono što je Europsko vijeće u prošlosti načelno odlučilo, a sada je bitno da se i ono što je odlučeno na adekvatan način provede. 7. ožujka imamo još jedno Europsko vijeće i to neće biti samo sjednica sa turskim kolegama, nego će biti isto tako jedan summit i sjednica nas, naših 28 čelnika samo uz vlastitom krugu i tu će se razgovarati kako ćemo povratiti Schengen i spasiti Schengenski kodeks. Europsko vijeće je reklo kako je samo jedan europski način pristupa rješavanju krize migranata e, migranata, izbjeglica može dovesti do uspjeha. Pritom bilo koji nacionalni samohod ili vlastita akcija nije nimalo od pomoći. Mi znamo da je trenutno komisija u pravnom sporu sa Austrijom zbog onog što se događa, a moram pritom reći da Austrija, zemlja koja inače jako volim, uopće nije gledala, ne smije na to gledati kao na jednu orkestriranu akciju prema sebi, prema državi. Jer ja inače se divim svemu onom što je Austrija proteklih godina i mjeseci pogotovo učinila u dosjeu izbjeglice opće kod te velike krize. Međutim, sada moramo sjesti s kolegama iz Austrije i vidjeti kako ćemo to riješiti i nadam se da ćemo u tom uspjeti s obzirom na najnovija događanja u toj zemlji. Hvala vam lijepo. Hvala. Hvala lijepo. A riječ sada ima u ime Pučana gospodin predsjednik kluba zastupnika Weber. Hvala lijepo. Drage kolegice i kolege, kakvo je stanje u kojem se Europa trenutno nalazi? Mi smo okruženi ratom u Ukrajini, Siriji, Libiji. Imamo s Putinom jednog partnera na našoj strani koji zapravo provodi nacionalni imperializam Nažalost, imamo vrlo mali gospodarski rast u Europskoj uniji, imamo generaciju mladih ljudi koja je nezaposlena i traži perspektivu da živi i preživi i radno mjesto. I kad pogledam tu cijelu situaciju moram reći da je stvarno vrlo teško sagledati što se de facto događalo na zadnjem samitu Europske vijeće i da li su zapravo i šta se tu događalo, da li je, su posebna pitanja londonskog sitija i da li je pitanje da li se trebaju dječji doplaci ljudi koji rade iz istočne Europe recimo u Britaniji uskladiti sa indeksom troškova života u njihovoj matičnoj zemlji ako nisu došli u Britaniji. Uopće se pitam kako smo mogli u tome diskutirati kraj svega onog što se događa Evropskoj uniji, ali znam, morali smo zato što je Velika Britanija imala posebne zahtjeve o kojima se moralo govoriti. I sada mislim da je dobro da smo sa sada postigli rezultat. Mi smo rezultat dobili i mi možemo kao parlament taj rezultat i poduprijeti. David Cameron je donio prijedlog, borio se za njega i odnio je svojoj kući jedan vrlo solidan rezultat i solidan uspjeh. Mi kao pučani podupiremo rezultat tih pregovora u načelu i u njegovoj osnovi. A vidjet ćemo šta će narod Velike Britanije kazati. Ako izjasne za ostanak u Europskoj uniji, klub zastupnika Europskih pučana će im biti jedan odan i lojalan i pošten partner u provedbi cijelog tog aranžmana za Veliku Britaniju. A rezultat će će biti apsolutno poštovan kakav god bude na njihovoj plebiscitu i na njihovom referendumu. One ljudi koji sada putuju po Velikoj Britaniji i kažu narodu da ako narod sada bude rekao ne na njihovom referendumu da će onda imati još bolje rezultate i Europa će im još više ustupaka učiniti i dati pa da onda te kasnije odluče se vratiti u Evropsku uniju moramo im odmah reći ne. Ovo što je Evropska unija sad dala je zadnje što im se nudi. Drage kolegice i kolege, Vidjet ćemo naravno što će se događati na ovom referendumu. Ja sam čuo recimo da je Nigel Farage rekao kako su mogućnosti izvan Europe puno bolje za Veliku Britaniju. A onda se pita zašto recimo Irska ima 6% rasta gospodarskog iako u Europi, zašto je Njemačka svjetska gospodarska sila unutar Europske unije, jest zašto svi ostali mole da ostanu unutar Europske unije, zašto recimo velike sile izvan Europe žele posebne ugovore sa Europskom unijom a Nigel Farage isto tako govori kako su, i on se Botu naravno poziva na Europol i uzima od njih brojke, govori da je 5000 stranih boraca na putu prema Europi. A šef Europola eh, Wainwright je rekao naravno i za Britaniju ih upozorio da je velika opasnost prijeti Velikoj Britaniji ako upravo izađu iz Europske unije. Međutim, eh, vidimo da će Farage reći mnoge stvari i skrenuti istinu i reći ako to njegovim ljudima, ako to njegovim interesima odgovara bez obzira na interese ljudi. Ali drage kolegice i kolege, ako Britanija izađe iz Europske unije veselit će se Putin i teroristi, jer će im posao biti puno jednostavniji. Europu će podijeliti i moći će puno jednostavnije obaviti što su naumili. Osim toga možemo na kraju krajeva mi samo još jedan poziv uputiti britanskim građanima da zajedno probamo izaći iz ove krize jer mi živimo u vrijeme ogromnih nesigurnosti. To mora svaka kojima je imalo razuma sagledati. A podijeljena Europa je definitivno slabija. A jedna slabija Europa teško da će moći odgovoriti na sve ove izazove s kojima smo suočeni. Stoga naš apel na britanske građane da probamo zajedno izaći iz te krize. A sada kolegice i kolege o migraciji. Što da kažemo, što možemo reći? mi već znamo da sve se potvrdilo što smo i mi zaključili i odlučili činiti. Dobro da je to potvrđeno. Međutim, moram reći da nažalost smo bili svjedoci jako puno nacionalnog egoizma, ali i egoizma koji je vezan za stranke i stranačke programe. Nažalost i ako želimo nešto pozitivno svemu tome vidjeti, to je onda to naša obaveza koju smo preuzeli da osiguramo granice Europe i da ćemo imati pomoć NATO-a za ojačanje i osnaživanje granica na Sredozemnom moru i u Egejskom moru. Ali ova činjenica da ljudi iz u Siriji, iz Alepa i drugih gradova bježe pred ruskim bombama, mi ne smijemo jednostavno ostaviti ljude da čekaju pred turskom granicom i da se ne mogu pomaknuti niti maknuti ni u kom slučaju sigurnost. I ne može, ali s druge strane opet ne možemo tražiti od Turske da otvori svoje granice, a da se onda u Grčkoj blokiraju da ne mogu dalje. Stoga su te stvari povezane. S jedne strane osiguranje granica, a s druge strane iskazati pomoć. Naravno, dovoljno smo govorili, sad je vrijeme da djelujemo. I na kraju moram reći da i građane, građane trebamo apelirati. Vidite, Bertelsmanova zaklada je neki, prije nekoliko dana objavila jednu anketu veliko istraživanje u kojem su ispitivali građane, ne političare, nego baš građane. I tu su dvije stvari izašle na vidjelo. Naime, da 71% Evropljana želi da se sačuva sloboda kretanja na ovom kontinentu, a inače 76% Britanaca to isto želi, a drage kolegice i kolege 79% Evropljana želi da se pomogne izbjeglicama i da to zajedno riješimo. Jer vidite građani Europe su vrlo često pametniji od svojih političara, kao što to možemo vidjeti. Hvala vam lijepo. Gospodine Weber, eh, zastupnik Carver ima pitanje za vas. Hvala vam gospodine Weber. Mogu li vas zamoliti samo da ponovno ponovite ono što ste rekli? Rekli ste da ovaj dogovor neki u Ujedinjenoj kraljevini govore da će se održati referendum, da će se nakon referenduma ponovno održati pregovori. Možete li potvrditi građanima Velike Britanije da neće doći do ponovnih pregovora, da je sa pregovorima dovoljno. Nakon, dakle, neće toga ponovno biti nakon što se održi referendum. Ako želite jedno razjašnjenje onog što sam ovdje već kazao i elaborirao, ja ću to rado učiniti. Prijedlog je na stolu i to je ponuda za obje strane. Ako je kompromis, onda je kompromis i obje strane zapravo trebaju prići jedna drugoj. Jer to je ideja kompromisa. Dakle, ono što je sada zaključeno je jedna vrsta kompromisa i prijedlog je dobar koji je na stolu. I to je ona ponuda koju Evropska unija daje britanskom narodu i mi se nadamo skupa sa premijerom Davidom Cameronom da će se britanski narod odlučiti da to prihvati, a ako na referendumu kažu ne Evropskoj uniji, nema više daljnjih pregovora. Hvala lijepo, a sada u ime kluba zastupnika socijala i demokrata riječ ima gospodin Petarela. Hvala vam. Ja ću jasno reći sam e, svojeg kluba. Ujedinjena kraljevina mora ostati u Evropskoj uniji ne samo zbog toga što im to odgovara. Svi znamo da bi eventualan Brexit zapravo bio skok u nepoznato i da bi imao katastrofalne posljedice i to prije svega za Britance. No, Europa nije brak iz pogodnosti. Prema našem mišljenju, Velika Britanija mora ostati dijelom Europske unije zato što je ona dio Europske unije. Mi kao Ujedinjena kraljevina imamo baš sa Ujedinjenom kraljevinom imamo zajedničku kulturu, zajedničku povijest i bez Londona, bez Ujedinjene kraljevine Europska unija više ne bi bila ista. Hvala svima koji su govorili prije mene i koji su sudjelovali u ovim teškim pregovorima, Šerpe, gospodine Junkeru, te prijatelje iz vijeća. No moram jednako jasno reći da mi nećemo pristati na to da budemo taoci e, interesa konzervativne stranke iz Velike Britanije. Zanimljivo je da dok Europa proživljava najveću krizu u svojoj povijesti, da se tjednima razgovaralo o o ovim pregovorima, te o tome kakve koncesije kome dati. Ugovor, to je dogovor iz petka od petka potvrđuje mm, da se e, propisi o slobodnom kretanju ljudi neće dirati. U redu, to mi je drago, ali jedna me stvar ne uvjerava. A to je ono što se odnosi na socijalne aspekte. Zamislimo dvoje mladih ljudi. Dva, mm, dakle, europski građani rade jednaki posao. I jedan od njih dvoje, samo zbog toga što nije britanac, e, imat će manja prava od drugog koji je britanac. To se zove diskriminacija. Iako se nadam, toplo se nadam da ćete mi pokazati da sam u krivu i to da ćete mi pokazati kroz prijedloge koje će Europska komisija predstaviti nakon rezultata referenduma. Za nas postoje određena načela. Neke stvari, s nekim stvarima treba biti vrlo oprezan jer u protivnom riskiramo velike tektonske promjene. I jedno od tih načela je da ne postoji razlika kad je riječ o pravima europskih građana. Mi ćemo se boriti za to da Ujedinjena kraljevina ostane dijelom Evropske unije. I to govorim uz eh, najviše poštovanje prema britanskim građanima. Na njima je i samo na njima da donesu tu odluku. I to im govorim uz svoje potpuno poštovanje. Vi ste bili protagonisti svijeta Ujedinjena kraljevina je bila svjetski igrač i za demokraciju i za mir. To su vrijednosti koje su u samom DNK-u Ujedinjene kraljevine. Dobro i koje bolje mjesto od Europske unije postoji za dalje e, slavljenje tih načela. Samo zajedno možemo odgovoriti na globalne izazove, na strahove, na prijetnje na opasnosti, na nesmiljenu brzinu globalizacije, na usamljenost, tugu i napuštanje. Samo zajedno to možemo učiniti i zajedno, zajedništvo će nam dati i snagu. Hvala lijepo gospodine Pitele. Imamo jedno pitanje, gospodin Bertel ima pitanje za vas. Ja, biliš. Okay, Molimo mikrofon. Thank Mr. President. Hvala vam. A sada meni treba pojašnjenje. Ja sam pažljivo slušao što ste rekli. Iako sam e, vas dobro shvatio, čini mi se da govorite da ne smemo imati nikakvu diskriminaciju kad je riječ o socijalnim pravima. Dakle, kakav god je ovaj dogovor kojeg je Cameron isposlovao, e, ipak e, je dogovoreno da u jednom određenom e, razdoblju možemo isplaćivati dječje doplatke, dakle, po određenim pravilima za određene zemlje. Dakle, to je već diskriminacija. A zatim rekli ste, vidjet ćemo što će se dogoditi kad zakonodavstvo prođe kroz parlament. Da li želite reći da bi to zakonodavstvo moglo biti drugačije od dogovora ili da bi se dogovor mogao mijenjati? Dakle, što će se dogoditi? Hoćete, e, da li mi želite reći da će to parlament mijenjati ako bude htio, te hoće li? Lei un parlamentare conosce... Vi ste zastupnik, baš kao i ja. I siguran sam da baš kao i ja e, poznajete parlamentarne postupke, tako da ja ništa ne izmišljam. U ovom trenutku mi želimo mi se nadamo da će Britanci glasati tako da e, Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji nakon referenduma će Europska komisija morati parlamentu predstaviti provedbene mjere, a parlament je naravno suzakonodavno tijelo. U tom trenutku mi ćemo o tome morati razgovarati. Nijedan parlament na svijetu koji je samostalan i nezavisan ne može anticipirati rezultat o nečemu što uopće još ne poznaje. Tako da kada nam mjere dođu na stol, mi ćemo to analizirati. Mi smo konstruktivni i mi želimo da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji. Evo sad gospodin Fox. Thank you, President. Hvala vam. Dogovor koji je postignut e, prošli tjedan e, bilo je veliki uspjeh za sve strane i veliki posao. Mnogi su imali prigovore, ali drago mi je da se to riješilo. Drago mi je da je postojala volja, paketići Haribo bombona. Mi smo postigli dogovor koji osigurava Ujedinjenoj kraljevini poseban status to, dakle, to je zemlja koja nikad neće preuzeti euro, niti će ikada ući u Schengen. Isto tako, to je zemlja koja ne želi biti dio europskog političkog e, projekta. Ujedinjena kraljevina još uvijek ima aktivnu ulogu u Europskoj uniji prema novom dogovoru. I to bez diskriminacije u područjima u kojima želi zadržati nacionalnu kontrolu. Europski konzervativci pozdravljaju ovaj dogovor, a sada je na britanskim građanima da donesu svoju odluku o ovim novim uvjetima. Dame i gospodo, ja ću podržati kampanju da ostanemo u Europskoj uniji. Easy, gentlemen. Samo polako. Moje razmišljanje je vrlo jednostavno. E, britanski gospodarski oporavak je dobar, ali još uvijek nije dovoljno stabilan i ja neću učiniti ništa što bi nas maknulo od jedinstvenog tržišta. Isto tako vjerujem da će moje izborne jedinice biti sigurnije, baš kao i moja zemlja, ako nastavimo surađivati sa našim europskim partnerima. Postoje dobri ljudi koji se sa mnom neće složiti i ja ću poštovati njihovu odluku. I ako Britanci odluče napustiti Europsku uniju, morat ćemo poštovati taj izbor i pronaći način da to profunkcionira. No osim toga imamo u ovoj komori i one koji ne poštuju odabire drugih ljudi. Vidim da i danas e, su glasni, evo i za mene. To su oni koji uspoređuju Europsku uniju sa Sovjetskim savezom. Ja mislim da je to budalaština i mislim da je to uvredljivo onima koji su živjeli pod jarmom komunizma. Zato što za razliku od Sovjetskog saveza zemlje članice smiju napustiti Europsku uniju. Gospodine Farage, to je volja suverenih naroda. Biti članicom Europske unije je e, odabir i europski konzervativci će poštovati taj izbor. Dame i gospodo, e, glasači će u Britaniji zapravo pokazati svoj suverenitet i oni će biti ti koji će odlučiti žele li ostati ili otići. A u Ujedinjenoj kraljevini se možemo veseliti vrlo živahnoj raspravi u sljedećih nekoliko mjeseci. Europska unija se može, mora koncentrirati na e, rješavanje migracijske krize. Nizozemski premijer je rekao da imamo od šest do osam tjedana za spašavanje Schengena. To je rekao prije pet tjedana. U ovoj komori vidimo one koji su spremni prihvatiti da je migrantska kriza krenula kada je gospođa Merkel rekla da sirijske izbjeglice mogu doći u e, Njemačku. I pogodite što? Mnogi su došli i dolaze u velikim brojkama. I kada neke zemlje poput e, Mađarske provode pravila i brane granice Schengena, te se zemlje kritizira. Dok druge zemlje krše pravila, njima se aplaudira. Ovu krizu ne možemo riješiti dokle god ne budemo počeli provoditi pravila koja su na snazi. Moramo zaštititi vanjsku šengensku granicu. Moramo se provoditi pravila o povratu i registraciji te spriječiti da se tražitelji azila ili ekonomski migranti kreću Europskom unijom bez ikakve kontrole. Zatim moramo učiniti sve što možemo kako bismo zaustavili rat u Siriji. Moramo pomoći izbjeglicama koje su već u kampu u Jordanu, Libanonu i Turskoj i to i kroz humanitarnu pomoć i kroz pružanje utočišta. Zar nije perverzno da Europska unija daje prioritet onima koji prelaze Engejsko more, umjesto onima koji su već registrirani kao izbjeglice od strane UN. Gospodine Tusk, ja vam preporučam da na sljedećem sastanku Europskog vijeća naručite jako puno pomfrija iz Maison Antoine i mm, pozovete ministre da se bace na posao. Äh, Gospodine Fox, imamo pitanje gospodina zastupnika Korbeta. Vama. Izvolite, gospodin Korbet. Drago mi je da je gospodin Fox rekao da će se pridružiti kampanji za ostanak u Europskoj uniji. Svi znamo da je njegova stranka duboko podijeljena, podijeljena oko tog pitanja. Od 20 zastupnika u vašem klubu, koliko će Eh, ih voditi kampanju zajedno sa vašim premijerom, dakle kampanju za ostanak u Europskoj uniji, a koliko će ih voditi kampanju sa eh, UKIP-om kako bi izašli iz Europske unije? Well, Mr. I think if Mr. Gospodine mm, predsjedniče, ako je gospodin Korbin eh, toliko zainteresiran za mišljenje mojih kolega, neka njima postavi to pitanje. Riječ sad ima u ime kluba zastupnika liberala gospodin Ferhofstadt. Ovo je svakako bilo vrlo interesantno pitanje. I ja bih još tu dodao nešto. Zašto gospodin Kamal? Gospodine Ferhofstadt, vaša kolegica Goladi ima pitanje. gospođa Golazi, imate pitanje u vezi poslovnika, ako vas dobro razumijem. Da, smatram da, mislim da mogu stvrditi da se nalazimo u Europskom parlamentu i e, kada vi e, dozvoljavate pitanja, mislim da trebate prednost dati raspravu između Britanaca i drugih zastupnika, umjesto da pokušavate omogućiti debatu između Britanaca koju oni mogu voditi negdje drugdje. I zato sada e, želim postaviti, zato vas molim da kada želim postaviti pitanje gospodinu Foxu, da mi to dozvolite liebe Frau haben Draga gospođo Golar, imamo pravilo da se u ovom visokom domu plave kartice ne dijele prema nacionalnosti, nego prema brzini, a gospodin Korbe je bio prvi koji se javio. Prema tome, ja sam do sada svaku karticu, plavu karticu dao po tom načelu, osim gospodina Kemper Menamena, koji se prijavio već prije nego što je gospodin Fox završio svoje izlaganje. Prema tome, kako može, to je točno što vam ja govorim, kako možete drugo tvrditi? Dakle, mi odavde imamo barem tako dobro, dobar pregled dvorane kao što ga vi imate i jasno jedno znači da se gospodin Korbet prvi javio. Da ste se vi prvi javili, onda bi vi dobili riječ. A sada ima riječ predsjednik vašeg kluba zastupnika, gospodin Ferhofstadt. Dakle, da nastavim ja se jednostavno pitam gospodine Fox, zašto vi sada govorite, a ne gospodin Kamal? Očito je da on još uvijek sumnja da ni sam nije siguran što će učiniti. I mislim da je to najbolje pitanje na odgovor gospodina Korbina, <laughs> nego da mu odgovorite da pita sam. No ja imam jedno drugo pitanje. Ja sam sudjelovao u ovim pregovorima od samog početka i uvijek sam se e, pitao zašto je taj dogovor bio toliko potreban. I mogu vam reći jednu stvar. Ovo, ovdje nije riječ o Europskoj uniji. E, budemo otvoreni i recimo ovo je zapravo dogovor kako bi se ponovno ujedinila konzervativna stranka. Naravno ja ne znam kakav će biti ishod referenduma, no siguran sam da će jedan rezultat biti ovakav. E, sigurno mm, ovaj referendum neće ujediniti konzervativnu stranku zato što vidim da postoji jako puno e, svađa unutar te stranke od kako je Tusk postigao ovaj e, dogovor. Boris Johnson se svađa sa Davidom Cameronom. I gledam političare, a i sam sam političar. I vidim da Boris Johnson to e, dovodi do jedne potpuno druge razine. On je gradonačelnik Londona koji zapravo radi protivno interesa građana tog istog grada i to iz svojih e, privatnih interesa, a zasigurno ne za bolju Britaniju ili za bolju Europsku uniju. To su potpune gluposti. A još bih dodao da je to i patetično. To je dramatično za Veliku Britaniju. Funta pada. E, u opasnosti je sama e, cjelovitost Ujedinjenog kraljevina, a Amerikanci govore molim vas stanite, nećemo sklapati posebne sporazume sa Velikom Britanijom izvan Europske unije. Očito je da taj poseban odnos između SAD-a i Ujedinjene kraljevine očito više nije baš tako poseban. Dopustite mi da dam savjet onima koji vode ovu raspravu u Velikoj Britaniji. Nemojte misliti da nakon odgovora ne da se možete vratiti za pregovarački stol. Ja znam da neki misle da je to moguće. Da, to je Europa. Jednom kad ste rekli ne na referendumu, ponovno vas se poziva za pregovarački stol. E, kao sa Irskom, kao sa Danskom, kao sa Ustavom e, s Francuskom i sa Danskom. No to je, tu je bilo riječ o Ustavu, o, o ugovoru, a ovdje je riječ o e, unutra ili van, dakle ili jedno ili drugo a ja vidim da je to ipak opasnost za Veliku Britaniju. Vidim da odnosi sa SAD-om više nisu baš tako topli i kako se Ujedinjena kraljevina zapravo malo po malo pretvara u malu Englesku. I ja mislim da će zapravo na kraju ipak htjeti ostati u Europskoj uniji. No koliko je god patetična ova rasprava, to je ujedno i dramatična i e, važna rasprava za Europsku uniju. Zato što budemo iskreni, ono o čemu danas razgovaramo e, je potpuna ludost. Moramo se ujediniti, a ne razjedinjavati. Tko će dobiti od razjedinjene Europe? Tko će tu dobiti koristi? To su Putin, to su ljudi poput Bašara al-Asada. I umjesto da razmislimo o tome kako ćemo im se suprotstaviti i kakvu ćemo strategiju imati, mi govorimo samo o razdvajanju, slabi smo, a jučer je još jednom postalo uh, jasno a jučer kada je dogovoren uh, prekid vatre u Siriji, opet nije nas bilo. A sad mi smo ovdje i žalimo se na ovaj dogovor i naglašavamo nedostatke ili slabosti ovog dogovora. Molim vas, ja smatram da bismo trebali učiniti upravo suprotno. Iskoristimo ovaj dogovor kako bismo Europu vratili na pravi put, kako bismo učinili da Europa ponovno profunkcionira. Prestanimo sa tim pristupom Europa a la carte. I to samo zbog Britanaca. Gospodine Fox, ja nemam ništa protiv da Velika Britanija ima poseban status, ali ako sljedećeg puta vi pristanete da mi možemo nastaviti sa postupkom e, integracije kad budemo sljedeći put revidirali e, ugovore i kad budemo željeli ostvariti još više ujedinjenu Europu. Jer to nam je potrebno ako se želimo suočiti sa ovim današnjim krizama i to posebice sa izbjegličkom krizom. I to je zadnje što želim reći. Moramo učiniti više o, kad je riječ o izbjegličkoj krizi. Treba tražiti više. To je moguće, baš kao što ste pokazali i u ovom dogovoru oko Brexita. Hvala vam. Gospodine Verhofstadt, imam sedam, sedam kolega, sedam ponavljam koji su vam željeli postaviti pitanje. Evo, vaša bijesna kolegica je, vidim, već napustila dvoranu, ali bez obzira na kolegicu imam sedam javljanja za riječ, većina ih je naravno iz jedne e, države. Prva se javila gospođa Jahon Sari iz Finske, pa sad zamislite, imamo dakle i finsku kolegicu, koja želi postaviti pitanje jednom belgijskom predsjedniku kluba zastupnika. Izvolite. Hvala lijepa, hvala što ste mi dali riječ. Imam pitanje za gospoda Verhofštata, za kojeg znam da je dobar govornik i e, pasionirani europljanin. E, želim vas pitati isto pitanje koje ste vi postavili gospodinu Foksu. Jeste li vi svjesni činjenice da zastupnici iz vašeg kluba, čak i neki Finci, vode kampanju za izlazak eh, Velike Britanije iz Unije. Eh, ja ne vidim eh, koji je interes Finaca koji vode kampanju za Brexit. A mislim da se tu radi o tome da Britanci odlučuju i britanski političari trebaju zauzeti stav. A ako će se netko boriti u Velikoj Britaniji za ostanak Uniji, to će biti liberaldemokrati, odnosno Dem. Dobro, a sada za Ujedinjenu ljevicu ima riječ e, gospođa predsjednica kluba zastupnika, gospođa Cimer. Hvala. Dame i gospođo, kao rezultat jednog internog sukoba i Evropska unija je išla tako daleko da je jedno od bitnih stupova koja de facto treba garantirati e, kompletnu stabilnost i povezanost naše unije, a to je socijalni stup je išlo demontirati. Ja vas sad pitam, gospodine Juncker, šta će biti s našom unijom? Šta će se dogoditi? Hoćete vi sad jednostavno spakirati kofer i otići? To je bilo što je bilo i nema više. Obećanja su puknula, ništa a mi smo dakle sada na put da se Europska unija približava onom najgorem modelu liberalnog, oštrog gospodarstva koje nije nimalo socijalno i koje je zapravo angloamerički model. Možemo reći da je zapravo duh Margaret Thatcher se je potpuno oživio. A prava drama se i dalje odigrava. Prava drama su one stotine tisuća ljuda koje su zadnje dva mjeseca došla u Grčku. To je isto tako i ovo odbijanje Europske unije da prihvati one obveze, a to je da se pobrine za premještanje tih izbjeglica i dakle solidarno snošenje tereta izbjegličke krize u čitavoj Europskoj uniji. Međutim, to, niste kritizirali na samitu Europskog vijeća. I samo jedan dan nakon samita uopće više niste govorili o tome, nego se jednostavno granice zatvaraju, bez obzira na sve što je bilo dogovoreno. Iako je dogovoreno da će do sljedećeg samita granica biti otvorene, dok se ne donese zajednički dogovor i dok se ne nađe jedno zajedničko rješenje. Sada, sada se događa konferencija u Beču i moram reći da onaj glavni akter Grčke Ko će, kako ćemo mi doći do jednog europskog rješenja ako niko ni ne pomaže tom glavnom akteru? I zbog toga me zanima koju koja je praksa daljnja Europske komisije kao i vijeća. Ono što nama treba je, kao što ste i vi sami rekli gospodine Juncker, da se napakon održimo onog što smo obećali da to ispunimo. A to znači da se izbjeglice u određenim brojkama premjeste i da zemlje prihvate kontingente kako bi ti ljudi bili iz Grčke premješteni. Grčkoj se mora konkretno pomoć, ne možemo više se praviti da jednostavno to se nas ne tiče i da sve prepustimo nekolicini pogođenih zemalja članica. Sve zemlje članice imaju obavezu pomoć. To je uostalom i ljudska, duboko humana obaveza. Ako ne budemo ispunili tu obvezu, mi, se, mi smo se odrekli svih naših duboko humanih vrijednosti zar se trebamo ugledati na novu portugalsku vladu i e, Pogledajte, nova portugalska vlada je ponudila u Grčkoj da će preuzeti tisuće izbjeglica. I pogledajte onda, ili Španjolska pokrajina koja je rekla da će isto tako tisuću i više migranata iz Grčke preuzeti unatoč svim njihovim problemima koje imaju sa ostalim izbjeglicama. To su stvari o kojima trebamo danas govoriti, o tome kako će se pokazati solidarnost, a ne o borbi za vlast između Johnsona i Camerona, koji nas uopće ni na koji način ne dira nigdje, koji ne dotiče uopće problema ovih stotina tisuća ljudi i izbjeglica. 24-satne drame samita u Briselu je zapravo zapravo iscenirana drama jer prava drama se događa izvan Brisela, ona se događa na granicama Europske unije, u zemljama koje su pogođene među izbjeglicama, a vi ništa ne radite da bi to riješili. Dakle, mislim dame i gospodo da ovdje moramo zajednički stvoriti većinu koja će jasno kazati što je činiti i što se mora učiniti. Gospođo Cimer, imam pitanje gospođe zastupnice Martin za vas. A gospodina zastupnika Martina, oprostite. Gdje je sad? Hvala. Saslušao sam eh, pozorno gospođu Cimer koja traži da se E, pristigli izbjeglice u Grčku e, rasporede po Europi, a mene e, zanima zašto ona želi da se ti izbjeglice razmijeste samo po Europi i zašto taj terept ne bi podnijele sve zemlje, uključujući i zemlje koje su susjedne Europskoj uniji. Hvala. Štovani gospodine kolega, mi smo zastupnici Europskog parlamenta nas su naši birači izabrali i povamo kako bi pomogli u rješavanju problema s kojima se suočavaju naše zajednice. A ljudi dolaze u Europsku uniju, htjeli vi to ili drugi ili ne. Oni dolaze i tu neće pomoći ni zatvorene granice. Tu neće pomoći ni to da vi ponovno dižete unutarnje granice Europske unije. Ne, pomoći će samo da se mi nosimo s tom odgovornošću, da se s tim suočimo. A od kog se to očekuje? Od nas mi smo tim i ne možemo ni od kog drugog očekivati da to riješi za nas. Mi držimo ključ rješenja u ruci i mi moramo zajednički otvoriti europska vrata da to bude napokon moguće bez opasnosti po život da se uđe u Europsku uniju. Zatim da se međunarodno pravo poštuje u Europskoj uniji, pravo humanitarno i pravo izbjeglica humanitarnih izbjeglica. Hvala lijepo. A sada u ime kluba zelenih riječima gospođa Hans. Draga Gabi Cimer, drage kolege, naravno da je politika uvijek pomalo i inscenacija. Međutim, kod ovog zadnjeg samita jednostavno nisam imala dojam da imamo posla samo s jednom jeftinom predstavom, najjeftinijim inscenacijom, nego sam imala dojam da je Donald Tusk to jako dobro opisao. Da je to kraj jednog vrlo, vrlo ozbiljnih, ozbiljnih pregovora bio u kojima ni u kom slučaju taj dogovor sa kamerom nam bio sam u središtu pozornosti, nego na kojem samitu je u središtu pozornosti bilo da se postigne nešto što će nam omogućiti da očuvamo na okupu Europsku uniju. Moj dojam o Europskom samitu, a ja sam tu uvijek samo promatračica sa strane, je da je ovo bio samit na kojem su mnoge članovi vijeća europskog gledali u duboki ponor i prvi put možda vrlo jasno stavili do znanja što to znači i shvatili šta bi to značilo ako jedna velika stara članica Europske unije, važna članica Europske unije napusti Europsku uniju. Ja se sad zaista nadam i posebno s obzirom na ovo o čemu smo mi govorili, o ovoj borbi za vlast koja se u Britaniji događa i za koju mi nismo uopće upućeni, niti smo u stanju, niti smo pozvani nešto riješiti. Dakle, ja se toplo nadam da će ovo sve što se dogodilo pomoći Britancima da shvate što imaju u Europskoj uniji i što bi mogli izgubiti a s druge strane se nadam da ćemo mi svi u Europskoj uniji isto tako s naše strane shvatiti što nam Europska unija u cijelosti znači. Jer vidite ono što se desetljećima gradilo, zašto su ljudi čak umirali i to upravo u istočnoj Europi u mlađe doba, to to se ne smije dozvoliti da se za samo nekoliko tjedana sve uništi i razori. Ne smijemo to zaboraviti. Ja znam recimo različitih hazardera koji sudjeluju u ovakvim diskusijama kao recimo gospodin Faraž i znam što mogu raščekivati od ove rasprave koja se danas među nama vodi, a i inače šire. Taj proces koji je otvoren u Velikoj Britaniji mogao bi postati procesom koji bi nam zapravo mogao svima samo dobro činiti s obzirom na izazove koje nas očekivaju, očekuju. Jer to smo dovoljno dobro opisali. Vi znate, Evropska unija je u ovim velikim krizama današnjeg doba globalno gledalo nekako ostala prilično usamljena. SAD, kao što vidimo u mnogim sukobima, oni nas jednostavno ne žele više vaditi i pomoći nam da izađemo iz svakog problema. Ne, i to je potpuno jasno postalo u ukrajinskoj krizi. Oni SAD očekuju od nas Evropljana da mi na naš način nađemo rješenje i to zajedničko rješenje svih nas u Europi. A kad pomislim na novu strategiju Kremlja, kad pogledam situaciju u Siriji, kad pogledam sve oštrije i zaoštrenije odnose u cijelom svijetu, onda mogu samo reći da bi sa Velikom Britanijom zajedno u istom brodu Evropska unija bolje i jače mogla proći svo te krize na svoj način. Međutim, možemo i drugčije gledati. I Velika Britanija isto, će isto tako sve te krize moći bolje preživjeti i opstati ako ostane u Europskoj uniji zajedno sa nama. Šteta, šteta što se tema migranata i izbjeglica samo tako malo i kratko obrađivala. Vi ste rekli, gospodine Juncker, kad su situacija tako teška kao sada, onda se brzo dogovorite. Ali to se u ovoj sadašnjoj krizi izbjeglica uopće nije dogodilo. Nego mi upravo vidimo jednu lačenu reakciju kod čitavog niza nesposobnosti koje su dovelo do toga da se u izbjegličkoj krizi umjesto rješenja sada počinju ponovno dizati granice i unutarnje granice unutar Europske unije, da se čak te granice počinju vojno čuvati. Tema je jednostavno sa samita i dogovora s Turskom odgođena za ožujak ili ko zna kad. Ja bih željela onima koji žele jednu pravedniju politikama, ja bih im željela da uspiju, ja bih željela da Evropska unija bude poštenija i bude više fair prema ljudima u najtežim situacijama, u velikoj bijedi, u humanitarnoj bijedi, u bijegu za vlastiti život, da ljudi iz Sirije nađu utočište. Pitanje podjele izbjeglica po Evropskoj uniji, pa to bi se barem trebalo moć realizirati. Kad pogledate te brojke, pa to je se uvijek da realizirati. Bo bolje upravljanje granicama. To će puno koštati, međutim to je jako važno i mora se dogoditi i to potpuno u skladu s pravom i propisima. NATO, NATO može pomoći uskočiti, ali ne može NATO preuzeti osiguranje vanjske granice ili opće granica Europske unije. A onda pitanje izbjeglica u Jordanu, u Turskoj, koji su došle iz Sirije. I to se mora pomoći riješiti. Hvala vam na pozornosti i strpljenju predsjednice. A sada, gospođo Harms, imali smo još i nešto Gospodin Arnot vas je još nešto htio pitati, izvolite, imate riječ. E, hvala vam. E, mislim da mi e, dajete e, zasluge za nešto što nema veze sa mnom. Kada pogledamo sporazum, imamo e, tu e, sve bliske uniju, imamo te takozvane kočnice u slučaju nužde. Moje pitanje, imate li neki konkretni e, primjer onoga što je Cameron stvarno postigao s ovim sporazumom? No, Ne, ali oprostite, vi ste spomenuli ono što je najvažnije, ta, ta, ta kočnica, taj mehanizam kočnice koji je tu ugrađen. Ja sam uvijek otvorena za kompromise i Europa počiva na kompromisa, kompromisima. Sve što činimo, činimo zahvaljujući kompromisima, ali dugoročno nikad ne bih pristala na to da radnici koji dolaze iz istočnoeuropskih zemalja budu tretirani kao e, e, građani drugog reda. I nadam se da se u tom pitanju sa mnom slažete. Hvala lijepa. sada riječ za e FDD ima gospodin Faraž. Hvala, ova rasprava je već uzbudljiva. E, otvorena je sezona referenduma. E, prvi referendum je četvrtog u Nizozemskoj. Održat će se referendum o ukrajinskom sporazumu i oni će to odbaciti. A kao što, ste, kao što je gospodin Orban najavio, održat će se i referendum u Mađarskoj gdje će od odlučiti e, da li e, ćemo ih moći prisiljiti na prihvaćanje kvota za, za premještanje e, izbjeglica. A isto tako imamo i češkog premijera koji nam govori da sada raste potražnja za referendumom o članstvu u Češkoj republici. A zaboravio sam, održat će se 23. lipnja i britanski referendum o tome hoćemo li ostati u Europskoj uniji ili je napustiti a to nakon 40-satnog e, samita gdje je gospodin Cameron u suvremenoj interpretaciji Olivera Twista došao Tusku i pitao ga, oprostite, možemo li dobiti još neke e, povlastice? A nije baš puno toga dobio, zar ne? Dobio je samo male neke olakšice, e, odnosno ustupke u pogledu naknada za migrante i dobio je mogućnost da se ne uključi u sve bliskiju uniju. A ovaj e, sporazum e, je e, pravno obvezujući, to je danas potvrdio i gospodin Tusk. A isto je tako, gospodin Cameron nam je rekao da će on taj sporazum priložiti, odnosno priložiti službeno eh, Ujedinjenim narodima, a eh, to nije Bog zna što, mogao je staviti taj dokument u sef. A je li eh, ovaj sporazum pravno obvezujući? U 2008. je, je rečeno da međunarodni sporazumi ne mogu imati učinka na ugovore. To znači E, to je ustvrdio e, sud Europske unije. Znači, e, ovo ne može stupiti na snagu do novog spora, do novog ugovora, a mm, izmjena ugovora bi dovela do još referenduma i mislim da to ne bi podržao nijedan klub u ovom parlamentu. Zatim imamo te e, takozvane kočnice u slučaju nužde. To je okarakterizirano kao veliki uspjeh, ali to se događa kroz sekundarnu legislativu koja mora proći kroz ovaj parlament. Znači što će se dogoditi? Imamo e, referendum, slušamo Camerona, glasamo za i onda se vratimo u ovaj parlament. Hoće li ovaj parlament podržati britanski, e, britansku iznimku i e, britanski ekscepcionalizam? već smo čuli da se to neće dogoditi, da to neće biti dozvoljeno i zato gospodine Tuski, gospodine Cameron, ako slušate, ovo nije pravno obvezujući sporazum i britanski narod će od odlučiti koja je najbolja opcija. Je li za nas sigurno ostati u organizaciji u Uniji koja nam sama kaže da unutar njenih granica djeluje 3 do 5 tisuća terorista i, e, Uniji koja ne zna zauzeti kontrolu nad svojim e, svojim granicama i svojom demokracijom. Ja ću stoga glasati da napustimo Europsku uniju. Er Gospodine Faraš, imamo pitanje zastupnika Kaza. Želite li prihvatiti pitanje? Izvolite, gospodin Kaza. Hvala vam. Svi znamo da gospodin Farage već 11 godina od kad je postao član ovog parlamenta radi na napuštanju Unije od strane eh, Velike Britanije. On je imao malo uspjeha eh, na eh, izborima u svojoj zemlji i čak je njegov neuspjeh pomogao Davidu Cameronu. A ako na vašem referendumu većina britanskih državljana e, kaže da e, na ostanak u Europskoj uniji, hoćete li se vi povući iz politike ili ćete odlučiti ostati tu među nama u društvu nas europljana? Gospodine Kaza, ne znam e, tko vama daje informacije o e, izbornim rezultatima Ukipa, ali u 2014. godini sa 28% glasova Ukip je pobjedio na europskim izborima i to e, prvi put od 1996. je neka treća stranka koja nisu laboristi ili konzervativci pobjedili na nacionalnim izborima odnosno i e, vjerujem da je ovo zaista e, jedinstvena prilika i ako sada glasujemo za ostanak u Uniji, nikad nam se više neće pružiti ovakva dobra prilika. Ali sada imamo priliku i imamo zamah, argumenti su svi na našoj strani i zato ćemo glasovati za odlazak iz Unije i u vrlo kratkom e, periodu će svi britanski zastupnici ovog parlamenta otići. Kako vam se to sviđa? Gospođa Le Pen. Attention avec les analyses sur les Budite oprezni s analizama izbornih rezultata. I mislim da su socijalisti u našoj državi na prošlim izborima dobili 22%, a nitko nije odstupio. Znači, Velika Britanija će glasati za e, ostanak ili za odlazak iz Unije. Radi se o e, legitimnom referendumu koji pokazuje kako dobro funkcionira demokracija u Ujedinjenoj kraljevini. A u Francuskoj ćemo isto tako održati pravu demokratsku debatu, e, zauzet će se različita stajališta. A Sada od slobode mišljenja prelazimo na akcije. I za Britance će ovo biti prilika da proanaliziraju mm, zadovoljstvo e, funkcioniranjem Europske unije od kad su je pristupili. I ako ne budu zadovoljni s tom analizom, oni će e, krenuti dalje e, svojim putem. Povelja ljudskim pravima, e, članak 28. E, e, nosi jednu vrlo važnu odredbu, a generacija koja je nekoć odlučila da Velika Britanija uđe u Europsku uniju ne može nameknuti svoje stajalište i svoje mišljenje današnjim generacijama. Europska unija nam e, predstavlja i nameće različita svoja prava i propise, ali te odluke najčešće dolaze osobe koje nisu demokratski izabrane bez prave demokratske rasprave i bez rasprave u medijama. I zato se Europska unija e, ponaša kao tiranin koja je legitimno došla na vlast, ali tu vlast e, provodi na nepravedan i nelegitiman način. a sustav nas sve više ucijenjuje i e, sve je nepravedniji. A čini se da gospodin Weber i njemu slični više vole ankete nego referendume. Moramo prihvatiti da narod donosi odluke e, i da nas čak i sankcionira. Nadam se da će ove sankcije britanskog naroda po vas biti brutalne i da će se oni odlučiti za slobodu. E, riječ sada ima zastupnica gospođa Dot bez kluba zastupnika. As Dok e, nas 23. lipnja čeka vlastiti naš e, dan nezavisnosti, mi se nadamo da će nam premijer e, donijeti promjene za koje Europska unija nije sposobna. Ako odgovor e, bude da, naša će suverenost i dalje biti ugrožena i nastavit ćemo slati milijarde u Europsku uniju e, bez da za to nešto pravo dobimo. Ali oni koji e, zagovaraju ostanak, oni ne predlažu nikakva jamstva. Nema jamstva da će se izmijeniti ugovori. Ovo što je pred nama je obična šarada i e, moja poruka moje izbornim jedinicama jest nemojte im vjerovati, vjerujte u, u našu Ujedinjenu kraljevinu, zato što riječima autora iz Belfasta postoje, pred nama su mnogo ljepše stvari od onih koje ostavljamo za sobom. Gospođo Dodds, imate dvije plave kartice, hoćete li ih prihvatiti? Prva je od gospođe McGinnis. Hvala želim pitati gospođu Doc, priznaje li ona ulogu Europske unije u mirovnim, programi, e, mirovnim e, pregovorima u Sjevernoj Irskoj, zato što je stvorila uvjete za one koji blago rečeno se ne slažu da pregovaraju. Ne vidi li ona vrijednost Europske unije općenito u mirovnim procesima, a posebice u Sjevernoj Irskoj? I naravno ne možemo se miješati u referendum Ujedinjeni kraljevine. Ja kao vaša susjeda sa Irskog otoka, želim da se moj glas čuje. Nadam se da ćete to prihvatiti. Hvala. Hvala gospođi Migenes na njenom pitanju. To je, jest zaista relevantno pitanje i ja sam oduvijek priznavala i prepoznavala ulogu ovog parlamenta i europskih institucija kad se radi o e, fondovima za mirovni proces u Sjevernoj Irskoj. Međutim, primjerice Open Europe je e, procijenio da za svaku fundu, funtu koju mi dobijemo, to nas košta funtu i 58. A što se tiče naših susjeda u Irskoj, naravno pozdravljam da danas imamo mnogo bolje odnose nego što smo ih ikad imali i nadam se i nadam se i znam da će to i nastaviti. Isto tako želim zamosliti eh, gospođu McGuinness eh, da prenese svom budućim e, premijerima da ono što mi želimo sa Irskom jest e, prijateljski dijalog, e, a ne želimo u budućnosti čuti prijetnje koje smo do sada čuli ako ne slijedimo europski put. Hvala lijepa. Želim vam reći da, se, da ću se zapravo držati presedana koje je odredio gospodin Šulc i a, dozvolit ću samo jednu plavu karticu po govorniku. Sada gospodin Roy ima minutu i pola. Gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče vijeća, gospodine predsjedniče komisije, dame i gospodo. U zadnjoj raspravi o stanju Europe i i na vijeću sam čuo kako se, kako je vijeće strašno se kritiziralo kako u sjede samo još egoisti koji svoje vlastite interese stavljaju središte svega. I zato mogu reći da je ovaj zadnji summit upravo pokazao da može i drugčije. Jako sam sretan i jako sam zadovoljan što je na ovom najnovijem summitu Evropske unije te se tu pokazalo kako je vijeće u stanju nositi se i sa najtežim problemima i naći rješenje. Stoga puno hvala predsjedniku Tusku i svima koji su na tome radili, što su pokazali da je Evropska unija operativna čak i u najtežim trenucima. I mislim da je gospođa Harms dobro rekla. Dakle, ne samo u Velikoj Britaniji će, zahvaljujući svemu ovom, stanovništvo shvatiti koliko je bitan i koliko je vrijedan ovaj zajednički evropski projekt nego se nadamo da će i vjerujemo da će isto tako poslužiti ovi rezultati rada da i nama svima u EU uniji ponovno postane jasno koliko je skupocjen taj naš projekt zajedničke Evropske unije i da ćemo na taj način biti spremni za nove kompromise. I zato je to velika nova šansa za Europu, za Evropsku uniju. I želio bih da tema izbjeglica, evo gospodine Fox, put bude kazano, ja vas visoko cijenim, ali mislim da problem izbjeglica u Europi sigurno nije potekao od pozivnice jedne kancelarke. To je jedan ogroman problem koji bi se bez obzira na taj poziv ili ne dogodio i mislim koji se može samo zajednički riješiti. Prema tome, ova odluka koja je donesena prošlog tjedna može nam samo biti veliki korak naprijed u zajedničkom rješavanju te krize. Hvala gospodine Royal. Sada ću gospođi Vilmot eh, dati riječ na tri minute. Hvala vam lijepa. Poštovani kolege, Ovu raspravu bismo mogli iskoristiti da razgovaramo o detaljima sporazuma koji je postignut u petak, ali u tome nije poanta. Sporazum je postignut i sada nam e, vrijeme ide. E, na samitu je britanskom premijeru e, dano e, ono što je tražio, ali e, neće Britanci na referendumu glasati o sporazumu koje je postignut u petak. Ono pitanje koje je britanskom narodu postavljeno je mnogo važnije od onoga što bi se moglo dogovoriti na vrlo kasnom doručku u Briselu. Tu se radi o samoj budućnosti Britanije kao jednom od glavnih aktera na svjetskoj sceni. Radi se o budućnosti Europe u jednom razdoblju u kojem su nam e, potrebni e, svi resursi kako bi smo se uhvatili u koštac sa izazovima ovog nesigurnog svijeta. Mi smo dozvolili da raspravom počnu dominirati oni na drugoj strani komore i oni koji su e, bili spremni sijati strah i podijeliti zajednice zahvaljujući svojom, svoj ideologijom. To su oni koji su vrlo teški na ideologiju ideologiji, laki na ideologiji, ali teško e, nude prave konkretne odgovore. Poštovani kolege, vrijeme je da E, pozovemo na red one koji navodno govore za Britance, ali zapravo predstavljaju samo mali udio britanskog naroda. Vrijeme je da pozovemo na red one koji se pod krinkom patriotizma e, bave vlastitim e, agendama a zapravo će ugroziti budućnost čitave Velike Britanije. Ovaj sporazum i, i, bi značio e, puno manje sigurnosti za radna mjesta Britanaca. I zato laboristi sada kucaju od vrata do vrata i provode svoju kampanju. Ne samo da bi Velika Britanija ostala u Europskoj uniji, nego kako bi još jednom, još jednom postala ključni igrač na sceni Europske unije. Mi smo, e, za hvala Bogu, uspjeli e, spriječiti e, se radnička prava ne osakate i to će biti centar naše kampanje i mi ćemo za Britaniju u svijetu osigurati pozitivno mjesto jer u pogledu svega od gospodarstva do e, zaštite okoliša Velika Britanija je jača kada surađuje sa svojim europskim partnerima. Nakon referenduma, nakon što pobjedimo na e, referendumu i nakon što pobjedimo, nakon što definiramo e, te uvjete, naš posao neće biti gotov, ali za Veliku Britaniju i za Europu borit ćemo se do zadnjeg daha za pobjedu. Hvala lijepa. Gospođo Vilmot, prihvaćate li plavu karticu od e, gospodina Darmuta? Hvala vam lijepo što ste prihvatili pitanje. Na britanskim e, nacionalnim izborima koji su održani pred e, nekoliko mjeseci, manifest laburista je e, ustvrdio da će se usprotiviti referendumu. Da li se vi protivite referendumu ili podržavate postojanje referenduma? I ako je tako, zašto ste se predomislili? Mislim da to ovdje nije važno, e, to je potpuno nerelevantno. Referendum će se održati, htjeli mi to ili ne, ali ono što moramo učiniti jest da se borimo za budućnost britanskog naroda, a budućnost britanskog naroda jest jaka Velika Britanija u jakoj Europskoj uniji. Moramo biti jaki za naše gospodarstvo, za našu sigurnost, za radna mjesta, za investicije i za radnička prava. Hvala lijepa. Sada gospođa Intveld na jednu minutu. Hvala lijepa. Uvijek volim citirati svoju e, omiljenu seriju Yes Prime Minister, posebice onu epizodu gdje gospodin Humphrey kaže e, Ministre, Velika Britanija već 500 godina ima iste uh, vanjskopolitičke E, ciljeve, a to je da razjedini Europu. Tu smo se borili e, i protiv e, Španjolaca, i protiv Francuza, i protiv Njemaca, a sa svima njima smo isto tako stvarali i saveze. A zašto da ovu politiku sada mijenjamo kada ona do, do, sada tako dobro funkcionirala? Ja kao europljanka želim da pokažemo da je Sir Humphrey u krivu kada to kaže dragi britanski prijatelji, želimo da ostanete, trebamo da ostanete, ne zbog nekog e, e, nejasnog sporazuma, nego samo, nego zato što samo kao jaka, ujedinjena Europa možemo odgovoriti na izazov od 21. E, stoljeća. Tu se radi o izbjeglicama, o e, ekonomskoj krizi, o klimatskim promjenama i samo zajedno možemo unaprijediti živote naših građana u globalnom gospodarstvu i internetskoj eri. Izgradimo zajedničku budućnost i 23. lipnja glasujte za ostanak. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospođa Anderson za jednu minutu i 30 sekundi. Hvala vam lijepa. E, radni, tjeranje radnika u siromaštvu zbog njihovog nacionalnosti nije način da zadržimo e, Veliku Britaniju u Europskoj uniji. Zatim semantički detalji o sve bliskijoj, sve bližoj Europi neće zadovoljiti euroskeptike. Naravno, Europska unija nije savršena, ona je previše udaljena od građana, e, prožeta je problemima kao što su demokratski deficit i tako dalje. Ali Europska unija nudi temeljnu zaštitu radnicima, potrošačima i u području ljudskih prava. Isto tako Europska unija predstavlja mogućnosti za ujedinjenje progresivnih snaga. Europska unija je podržala irski mirovni proces, isto tako štiti i daje potporu projektima, različitim projektima kroz Interreg i e, financiranje mira, kao što su e, primjerice Eh, Donigol i Fermana. A takvi projekti su imali ogroman eh, pozitivni učinak na sjevernu Irsku, a neka od tih područja nemaju nikakvu nadu ako eh, Velika Britanija izađe iz Europske unije. Mi ćemo se do zadnjeg daha boriti za ostanak u Uniji. Hvala vam lijepa. Hvala vam, a sada gospođa e, Ivans na minutu i 30. Hvala vam. U Walesu ovo je vrijeme vrlo intenzivne političke rasprave, zato što prije referenduma u lipnju imamo izbore u svibnju za novu e, vladu u Velsu i za novu skupštinu. I razgovaram, a pritom razgovaramo o tome kako e, izgraditi snažno i održivo gospodarstvo. I te poruke idu ruku pod ruku. Lider moje stranke vjeruje da je prirodno stanište Walesa u Europi i mi ćemo voditi kampanju za uspješan odnos i partnerstvo s Europskom unijom i u budućnosti. Wales ima mnogo koristi od članstva u Europskoj uniji i kulturno i gospodarski i socijalno. I mi želimo da, Wales, da se Walesom glas snažnije čuje u Europskoj uniji. No ovaj referendum je zapravo jednoj široj slici o, o tome kakvu naciju želimo e, od Velsa i kakvu uniju želimo od Europe. Kada na koji način mi u Walesu i ostali građani drugih naroda mogu doprinijeti boljoj uniji i boljem suživotu. Mi smatramo da je u interesu svih naših ljudi e, sa ruralnih i urbanih područja, za naše radnike i za naše tvrtke, a najviše za naše mlade, da je za sve nas bolje da ostanemo u Europskoj uniji. Zato što moramo se sjetiti da je ovo odluka koju ne donosimo samo za sebe, već i za buduće naraštaje. Uh, Hvala vam. A sada riječ ima gospodin De Graf na jednu minutu. Hvala vam. Istraživana javnog mnjenja nam pokazuju da većina Britanaca želi da Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju. Europska unija e, očito zanemaruje vladavinu prava i demokraciju. I zato i imamo ovakve dogovore. U ovom dogovoru e, nije ostavljen niti jedan milimetar e, suvereniteta. Britanci zaslužuju mnogo više, baš kao i ostali europski narodi napustiti Europsku uniju, biti gospodarom vlastite zemlje i mislim da je ovaj britanski referendum povijesna mogućnost. 53% nizozemaca traži referendum o izlasku. Moramo pisati povijest suverenih zemalja koje međusobno surađuju. Moramo se zalagati za Europu e, boljitka ili slobode. Hvala gospodin Vojkta. Hvala lijepo predsjedavajući. Čuli smo danas puno o, puno o tome što sve ne funkcionira, što nije provedeno. Između ostalog riječ je o novcima, o obećanjima ogromnih sredstava i pomoći, milijardi za Tursku koji nisu stigli i nisu prikupljeni. Ali sad kako možete opće pretpostaviti da će bez obzira na sve milijarde koje eventualno može dobiti ili će dobiti Turska, da ona može nešto promijeniti i da će promijeniti. Pa Tursko je za u interesu da destabilizira svog susjeda Grčko, a ne da ju stabilizira pa se onda pitam, ako je to zadnja slamka spasa koje se Evropska unija prihvaća, to jest e, dogovor s Turskom, onda mislim da Evropska unija stvarno može zapakirati svoje kofore i pokupice. Evo, puno se govori o Brexitu, ali mislim da to neće biti ni malo katastrofalne posljedice ako Engleska izađe iz Evropske unije. Ako to Britanci učine, bit će ponovno nade za Europu. Jer onda će to biti Europa koja neće biti integracija stranih rasa, nacija, i svega ostalog. Ne, onda ćemo imati šansu da imamo Europu kao zajednicu suverenih, slobodnih naroda. Madame eh, Grostet, one minute and 30. Hvala vam sada gospođo Grostet na minutu i 30. Hvala lijepa. Dozvolite da parafraziram jednog bivšeg francuskog predsjednika eh, ko ove riječi nikad nisu bile tako istinite naša kuća gori, a mi gledamo drugdje. Nemamo iste prioritete, e, to je istina. 48 sati rasprava, a nismo e, u pogledu migracijske krize ništa substantivno postigli. A sve to se čini zaista nečasnim u ovom vremenu e, u kojem naši čelnici vlada i država kako bi e, spriječili e, Brexit zapravo spašavaju političku karijeru e, Davida Camerona. To će naravno otvoriti Pandorinu kutiju. Kako da mi uvjerimo naše građane da Europa, Europa se može nositi sa migracijom, sa kineskom, s kineskim dumpingom, sa Daešom, sa rivalstvom sa SAD-om, ako se ovako ponaša prema vlastitim članicama. E, Grčka je jedina koja podnosi teret svih 28 država članica. E, gospodarska, e, socijalno, okolišna nestabilnost u cijelom svijetu nam nameće obvezu da ostavimo Veliku Britaniju u Uniju i sada je lopta u njihovom terenu e, i moramo im poslati poruku da nećemo ponovo pregovarati i da, e, bismo da bi trebali ostati u Europi, da mi nismo piromani nego vatrogasci. Uh, e, madame... Gospođo Grostet, imate plavi karton. Prihvaćate li ga? Gospodin Labreton. Acceptez la question Vous Gospođo Grostet, kažete da će Brexit e, dovesti do e, e, ekonomske nestabilnosti u Europe, a Frankfurtska burza je E, odlučila e, postići sporazum sa londonskom brzom, burzom. Ne pokazuje li to da e, to što vi govorite nije točno? Niste me dobro slušali zato što ja nisam rekla da će Brexit dovesti do političke nestabilnosti, nego da nestabilnost u političkom, gospodarskom smislu od nas traži da budemo ujedinjeni i zato je ključno da 500 milijuna europskih građana djeluje i nastupa zajedno u ovom okviru globalizacije i zato nam je potrebna Ujedinjena kraljevina. Ali kad vidimo e, e, što se događa na burzi u Londonu, mislim da niste u potpunosti ovdje u pravu. Hvala vam sada Gerero. Gospodin Gerero ima dvije minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ne znamo što će se dogoditi za četiri mjeseca u jednoj kraljevini i ja se nadam da će odlučiti da ostanu u Europskoj uniji. No, znamo što se događa svakoga dana na ulicama u gradovima Europske unije. Zbog e, nekoliko uzastopnih kriza, kriza sigurnosti, izbjeglica, Brexita, zaboravili smo da živimo već nekoliko godina u neprestanoj krizi, krizi rasta, krizi zapošljavanja, socijalnih prava i niskih plaća. OECD je objavio svoje prognoze prošli tjedan. Eurozona očekuje se rast od 0,4, Njemačka 1,3, Francuska 1,2%, Italija 1%. A to znači da očito nismo u stanju odgovoriti na krizu koja onda stvara sve ove ostale krize koje uništavaju u ovim trenucima Europsku uniju. Zašto se ovo sve događa? U okruženju izvanredne monetarne politike, u okruženju pogodnih tečajeva, u okruženju u kojem su niske cijene sirovine. Zašto se sve to događa? Zato što nemamo ekspanzivnu fiskalnu politiku. To je ono što Europska unija u ovom trenutku treba. I zbog toga OECD traži ambicioznije fiskalne politike, traži više ulaganja i to kratkoročna ulaganja i dugoročna ulaganja. A to nije nikakva zavjera kenizijanaca koji su preuzeli OECD, niti skupina socijalista. To govori zdrav razum, te e, dokaz o onome što smo naučili iz proteklih nekoliko godina. Zbog toga ja tražim da se odlučnije krene sa provedbom Junckerova plana, te da Europska investicijska banka krene preuzimati više rizika. Kad govorimo o izbjegličkoj krizi, sve ono o čemu mi govorimo jest e, o zadržavanju, a pritom nema dovoljno e, predanosti da se stvarno provodi ono što je već dogovoreno. Gospodin Juncker je rekao da je vijeće um, odobrilo ono što je već odobreno. Ja sam to shvatio kao ironiju i ja se nadam da ćemo u ožiku napokon krenuti sa provedbom. Gospodine Guerrero, hvala vam. E, prihvaćate li ka plavu karticu od gospođe Atkinson? Gospodine Guerrero, vi ste socijalist i da li vi doista vjerujete onome što je David Cameron stavio na stol, dakle Europa od dvije brzine? ali e, građani u istočnim europskim zemljama i, iz ostalih zemalja koji dolaze u našu zemlju raditi njih se tretira kao drugorazredne e, građane ako kamerun dobije ove ustupke to će značiti da vaši građani neće moći doći u moći e, socijalne naknade. Ja ne vjerujem u drugorazredne građane. Ja smatram da ako ste za Europsku uniju, onda morate se držati svih obveza i prava, a ne uzimati ono što vam se sviđa. mislim da govor mog eh, lidera i šefice eh, delegacije laborista gospođe Vilmut da su njihovi govori bili sasvim jasni. Mi smo za snažnu Europsku uniju, mi smo za povezanu Europsku uniju i mi se zalažemo za Europsku uniju koja će poštivati sva socijalna prava svih građana Europske unije. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Telička na jednu minutu. Hvala. Dame i gospodo, ja dolazim iz zemlje koja je 40 godina bila izvan integracijskog procesa. Ne zbog naše volje, već zbog toga što su stvari tako eto ispale nakon drugog svjetskog rata ja vam mogu reći da eh, je stvarno velika razlika jesmo li unutar ili izvan europske unije sa svim slabostima nesavršenostima eh, i pomanjkanjem dogovorima no moram vam reći da mm, mi želimo da ujedinjena kraljevina ostane i potrebna nam je ujedinjena kraljevina zato što ovaj i zato ću vam reći da je ovaj dogovor iako problematičan u čitavom nizu aspekata spreman sam ga prihvatiti i žrtvovati neke stvari E, nešto drugo što nije povezano sa ovime. Ovo ne može biti kraj, ovo mora biti tek početak reformi koje Europska unija očajnički treba i to u čitavom nizu područja. Neke su nam na dnevnom redu danas, a neke će biti u budućnosti. I konačne primjedbe. Ako pogledate zaključke Europskog vijeća i ja znam da ste stvarno uložili puno napora, ali to nije ispunjeno. U ožujku moramo napokon ispuniti sve ono što smo obećali kako bi građani shvatili i e, vjerovali da smo svi zajedno na pravom putu. Hvala vam, a sada gospodin Flanagan na jednu minutu i 30 sekundi. E, Hvala vam. Na milijuni ljudi iz Irske su, uh, će sudjelovati u referendumu. Ja ih pozivam da saslušaju ono što će reći, reći i da onda uh, odluče kako će glasati. Gospodin Juncker koji nije mogao čak ni ostati u vječnici je na posljednjoj plenarnoj uh, kad sam pitao hoćete li raditi na nama kako bismo maknuli maknuli 31 milijardu obveznica koja je stavljena na naša pleća ja vam moram reći da je e, irska banka uperila prstom u esb i vidjeli smo da su uspješne irske vlade zapravo provodile programe dobro no niste mi odgovorili na pitanje e, zastupnik u parlamentu je podnio žalbu sudu i rečeno je da u trenutku kada su te obveznice izdane dakle to je bilo za e, banke koje su u tom trenutku bile e, nesolventne. Ovo je jasno kršenje prava budući da je fond trebao se koristiti samo za solventne organizacije. A s druge strane ESB e je Irsku kaznila zato što je smatrala da bi se taj učinak mogao prenijeti. Gospodine Juncker, 31 milijarda više, to je više od onoga što je od poreznih obveznika uzeto i stavljeno u irske banke. Bili druge zemlje pristale na to. Ircima koji žive u Velikoj Britaniji, zašto se na ova pitanja nije odgovorilo? Zato što nikoga nije briga za to. I ako se to ne promijeni, Irci u Velikoj Britaniji, molim vas da glasate za izlazak. So now, uh, Miss Scott, one minute and... Hvala vam, a sada gospođa Scott, minuta i 30. Hvala vam. Excuse me, I didn't see the blue card from Mr. Tanok. Oprostite, nisam vidio plavi karton gospodina Tanoka. Prihvaćate li plavi karton gospodina Tanoka? Gospodine Flanagan? Prihvaćate li plavi karton gospodina Tanoka? Izvolite. Mikro, mikro, mike. irski građani koji žive u uh, Ujedinjenoj kraljevini i u Engleskoj. Mislim da je ovaj poziv nevjerojatan. Uopće ne vidim na koji način će to pomoći vama ili onome za što se vi borite u vezi sa Irskom republikom i bankarskim sustavom. Želite li reći da vaša zemlja treba napustiti Europsku uniju i ponovno se pridružiti Ujedinjenom kraljevinu i funti i mm, ako e, Velika Britanija izađe, onda će se ponovno uspostaviti e, carine dakle, između Velike Britanije i Irske, a to će značiti više tereta i za Irsku. Kako će vam to pomoći u stvaranju e, radnih mjesta i blagostanja? Ja mislim da će se na taj način zapravo zaustaviti trgovine između vaše zemlje i Sjeverne Irske. To mi Izvolite gospodine Flanagan. Ovo je vrlo ironično budući da sam rekao e, da Ircima da me neće slušati. Ono što sam ja rekao, da osim ako ne dobijemo konkretne odgovore, zato što mi smo opljačkani pola milijarde eura u tri navrata je posuđeno ove godine i izgubljeno zbog ovoga. Ono što ja govorim, ako se Irsce ne bude slušalo, da o tome povedu računa. I to posebice oni koji žive u Velikoj Britaniji. Neki od njih su morali napustiti e, Irsku zbog ove krize. E, neki u svojim dvadesetima. Četvrt milijuna ljudi je napustilo Irsku. No ako ne dobijemo odgovor, što, se može zaključiti nego da Europska unija ne sluša? Naravno, osim ako nije riječ o uvođenju e, desničarskih politika. Hvala vam, a sada gospođo Scott za pravo. Ja smatram da moramo ostati u Europskoj uniji kako bismo zajedno pronašli rješenja na velike izazove koji su pred nama. Klimatske promjene, zagađenje oceana, izbjeglička kriza i terorizam ne poznaju granice i traže zajednička rješenja. Do sada e, rasprava o budućnosti u e, Europskoj uniji, tu su raspravu vodili srednjevječni e, ljudi u odjelima. No, glavno glavna priča počinje sada i svi ćemo mi imati e, važnu ulogu i jednako pravo reći svoje mišljenje. Europske politike jesu ponekad previše ubrzane, ali to misle i Britanci i ostali u Europskoj uniji. No svejedno mislim da je europska priča priča uspješnica. To je priča različitih naroda i kultura koji rade zajedno za zajedničko dobro. Svi znamo da Europska unija nije savršena, ali moramo ostati unutra ako je želimo promijeniti. Referendumska kampanja je prilika da povedemo raspravu o tome kakvu drugačiju Europu želimo. razgovarajmo o tome kako smanjiti korporativni utjecaj i kako procesi donošenja odluka mogu postati demokratski i odgovorniji prema europskim građanima. Ovo je jedinstvena prilika da uspostavimo uniju u ime ljudi i za naše ljude. Hvala vam eh, gospođo Scott, a sada riječ ima gospodin Vilimski. Hvala lijepo dame i gospodo. Mogu prvo reći koliko se veselim. 23.6. će se u Velikoj Britaniji održati jedan veliki demokratski akt na kojem će ljudi sami moći odlučiti o vlastitim namjerama i svojoj demokratski slobodnoj budućnosti. I u Nizozemskoj postoje jedna demokratska većina za se održi referendum o ostanku u Evropskoj uniji. I u mojoj zemlji u Austriji imamo jako puno nezadovoljstva s Evropskom unijom. Pa zato pitam zbog svega toga zašto ne bi bilo moguće na ovom kontinentu na kojem, u kojem je demokracija rođena, bez obzira da li to govorimo o Grčkoj sada ili, ili Islandu, da se dakle u tom kontinentu ponovno vrati demokracija, jer ništa nije bolja od demokracije. U svakoj državi, u svakom sustavu, jedan uvijek ima pravo, a to je stanovništvo. To niste vi, to nismo mi, politički moji prijatelji, nego je to suvereno stanovništvo. I Europa će uznapredovati samo ako je ponovno uspje ljude ponovno uvesti u demokratske procese odlučivanja, a ne ostavljati ih vani pred vratima. Gospodin Korbin Mike na jednu minutu. Gospodin Donald Tusk je rekao da je njemu stalo do slobodnog kretanja ljudi e, po Europi, ali pritom je zaboravio da Ujedinjena kraljevina nije dio Schengena. Irska je e, pomogla Karlu Marksu, no nije mu plaćala socijalna davanja. Treba nam zajedničko gospodarstvo, ali nam ne treba e, čitav niz službenika koji će razgovarati o ovome. ja se nadam da će Ujedinjena kraljevina napustiti Europsku uniju i vratiti se u Europsko e, udruženje za e, slobodnu trgovinu nakon Poljske, Slovačke, Češke i tako dalje. A osim toga, mislim da treba uništiti Europsku uniju. Uh, Hvala vam gospodine Korvine Mike. Prihvaćate li plavi karton od gospodina Bonanno? Yes, please, Mr. Bonanno. Izvolite gospodine Bonanno. Čuo sam e, govor kolege i htio sam ga pitati, ima li štapić da ste vi na Junkerovu mjestu ili na Tuskovom mjestu, što biste učinili? Prvo, što biste prvo učinili? Oprostite, nisam razumio drugi dio vašeg pitanja. Što bih učinio da... Dakle, nakon što sam čuo vaš govor, palo mi je na pamet e, sljedeće pitanje. Da imate čaroban štapić, i da vi sutra postanete netko tko bi bio na mjestu predsjednika Junkera ili predsjednika Tuska. Što biste prvo napravili za Europu? ogłosiłbym koniec unii europejskiej jeśli mógłbym to zrobić. ja bih najavio kraj europske unije. Fortunately, we live in a real world. na sreću živimo ipak u stvarnom svijetu. gospodin gonzales ima minutu i e, trideset. molim vas mikrofon. gospodine predsjedavajući ovaj dogovor nije onakav kakav smo htjeli, ali bio je jedini mogući. Mm, nismo željeli sve izgubiti. No nemojmo se zaboraviti. Ovo nije dobro, dobra vijest. Ovo je zapravo korak unatrag. Um, generacije koje su preživjele drugi svjetski rat polako nestaju. Sve manje ljudi koji se sjećaju zašto je uopće krenuo drugi svjetski rat i posljedica tog rata. A to je opasno. Izgradili smo Europu kako bismo spriječili nove sukobe, a sada počinjemo pljeskati liderima koji e, koriste nacionalne sukobe samo kako bi dobili na popularnosti. E, imali smo rat i nakon toga smo izgradili Europu. Nemojmo ponovno raditi greške prošlosti, nemojmo padati u zamku populizma i nacionalizma. Mnogo smo govorili o vanjskim rizicima, no pravi rizici za Europsku uniju leže u samoj unutrašnjosti kao 1939. To su opet nacionalizam i stari populizam. Europska unija eh, je jedino rješenje koje imamo i molim vas, ponavljam, nemojte raditi na njezinom uništenju. Europa treba Ujedinjenu kraljevinu, ali Škotska, Sjeverna Irska, Wales i Engleska i oni svi zajedno ili pojedinačno još snažnije trebaju Europsku uniju, zato što izvan Europske unije je vrlo hladno. I još jedna stvar. Održat će se referendum. Britanci će odlučiti žele li biti dijelom Europske unije ili ne ali ja vam moram nešto reći i to svi moramo ponoviti. Što god da naprave Britanci, Europa će nastaviti postojati. Jedino što neće biti Engleza u ovoj vječnici. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Gualtieri na dvije minute. Hvala vam. Ovaj dogovor koji je ispregovaran i jednoglasno odobren od svih 28 zemalja članica je dobar i uravnotežen dogovor. I mislim da sve institucije moraju biti ponosne. Europska unija je uspjela ispuniti zadatak. Ujedinjena kraljevina ima, e, može i dalje koristiti jedinstveno tržište, a nije obvezana užoj političkoj suradnji. A to je načelo u potpunosti na snazi za ostale. Zatim, neće biti diskriminacije prema funti i istovremeno u potpunosti je u skladu sa ugovorima i sa e, zadržavanjem jednakih prava i jednakih uvjeta na cijelom e, jedinstvenom tržištu. Zatim, dogovor istovremeno priznaje migracijom eurozone. Zato, ako britanski građani odluče ostati, mi ćemo analizirati prijedlog, prijedlog komisije uz najviše moguće poštovanje i poštovat ćemo ovaj sporazum. Nećemo spriječavati niti odugovlačiti njegovu provedbu. Naravno, kad govorimo o pravnoj strani, Europski parlament može samo formalno govoriti o postupku i to na temelju prijedloga komisije. No politički gledano, Mislim da ova rasprava vrlo jasno pokazuje da ovaj dogovor ipak uživa potporu većine u ovom domu. Stoga moramo biti pošteni, moramo nastaviti sa našim radom, a sada, je na redu, a sada su na redu britanski građani da sami odluče o svojoj budućnosti. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Birder na jednu minutu. Htjela bih zahvaliti europskim liderima na, njihovom, na njihovoj tolerantnosti. Oni su prepoznali koliko je važan ovaj sporazum za Kamerona, ali za njegovu stranku. I sada je pred nama referendum. Ali e, već 20 godina nam se serviraju laži i e, priče koje bi nas trebale uplašiti od e, ličnosti, komičnih ličnosti kao što je gospodin Farage. Ljudi moraju znati da je ostanak u Europi najbolji način da im se osigura sigurna budućnost. To nam daje pristup najvećem jedinstvenom tržištu u Europi i te prednosti su bolje od svih e, trgovinskih sporazuma zajedno, ali i druge prednosti koje nudi Europa e, su nešto na čemu isto moramo dodatno i proraditi oni patrioti nazovi koji e, nagovaraju na izlazak e, zapravo ne znaju što ih čeka e, nakon Brexita, a to nije patriotski nego idiotski. Hvala lijepa, a sada gospođa Sargentini na jednu minutu. Hvala vam što ste mi dali riječ. Moramo organizirati e, čitav niz samita o migracijskoj krizi sa Turskom, bez Turske, sa Grčkom, bez Grčke, sa balkanskim e, zemljama i to možemo činiti bez kraja i konca, ali nećemo zauzeti kontrolu nad ovom krizom, eh, migracijskom krizom, ako odbijemo govoriti o činjenici da je prošle godine u Uniju pristiglo milijun ljudi. Eh, mi govorimo o zatvaranju vanjskih granica eh, i o zatvaranju unutarnjih granica, a zapravo o tome ne razgovaramo na pravi način, nego zapravo okrećemo glavu u drugu stranu i sada nažalost e, moramo prihvatiti činjenicu da moramo e, naći mjesto da negdje smjestimo ove e, migrante, a ne smijemo ih ne smijemo ignorirati to da su oni ovdje. Imate plavi karton od gospođe Vocenberg, hoćete li ga prihvatiti? Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Vrlo sam pažljivo slušala što je gospođa Sargentini rekla. Naravno, e, e, mislite li vi da je ovaj e, problem sa migracijskom krizom uzrokovan možda nedostatkom političke volje i nemogućnošću Europske unije da zauzme oštri stav prema Turskoj i da prisili Tursku da e, učini ono što je na njima u, u, u, u pogledu migracija. E, hvala vam. Ovo je migracijska kriza i izbjeglička kriza, zapravo ne samo migracijska kriza. I E, brojni e, ti izbjeglice traže azil, ali mislim da je temelj ovog problema politička volja i e, oštri stav prema Turskoj neće nam pomoći. Tri milijarde još nisu isplaćene. Hoćemo li uopće otvarati nova poglavlja s Turskom? Mi ne želimo da oni postanu članica. Ne želimo da im se odobri putovanje bez viza a želimo da dva milijuna izbjeglica tamo ostane, a to nam nije neka pregovaračka pozicija. E, gospodin minutu. Gospodine, u ovoj raspravi nisam baš dobio uvjerenje da postoji nešto loše u tome što Britanci mogu sami odlučiti hoće li ostati ili ne u Europskoj uniji. A sve te prednosti o kojima se tobože govori vidim da zapravo vijeće nije donijelo nikakve odluke o migranciji, ali je pritom poklonilo 3 milijardi e, eura Turskoj. No htio bih skrenuti e, predsjedniku Tusku e, pozornost na nešto i komisiji. Imamo jednog europskog građanina koji je ubijen nakon što je mučen. Riječ je o jednom Talijanu, mladiću od 28 godina. I Europa koja se bavi ljudskim pravima na sve strane e, ne govori o toj priči. To je strašno, to je sramotno. Mi želimo znati od Egipta što se dogodilo kada će napokon reći istinu koju smo već toliko puta tražili iz talijanske vlade? Glas Europe i e, visoke povjerenice Mogherini se nije čuo. To je sramotno. Dobro, gospodin e, Funtulis, na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ovaj e, Europski samit je pokazao da Europa u budućnosti neće postojati u, ovakvoj, e, u ovakvom obliku i stvari će se mijenjati i mi na to moramo reagirati. Ujedina kraljevina želi e, posebni status kako bi ostala u Uniji i e, kako bi zaštitila svoje građane i svoje državne službenike, ali i druge države članice isto tako imaju svoju suverenost i one bi eh, isto trebale zaštititi svoje građane. E, zašto ne bi učinile isto eh, što i Ujedinjena kraljevina? A Grčka sada grca pod eh, naletom migranata, a nitko ništa ne čini samo se šire laži, a prisutnost NATO-a u Egijskom moru i ponašanje e, saveznika je pokazalo da mm, možete e, planirati koliko hoćete, ali mi e, smo vas prozrili. Hvala, gospodin Brok, na minutu i 30. Gospodine predsjedniče Europskog vijeća, gospodine Povjereniče, htio bih, gospodine predsjedniče Europske komisije, htio bih zahvaliti gospodinu Junkeru i gospodinu Tusku na ovom eh, svom radu i dobre suradnje za vrijeme Europskog Samita mislim da nismo ni u kom slučaju umanjili evropski interes tijekom pregovora, a Velika Britanija je dobila što je zaslužila i što treba. Mi smo se obvezali da ćemo pravila neovisnosti zakonodavstva čuvati i poštivati, ali da s druge strane smo se i politički obvezali da ćemo konstruktivno taj cijeli projekt zajedno dovesti do kraja. Mislim da je to jako važno i mislim da je to e, i pokazala atmosfera pregovora, koliko je to važno. Isto tako sam duboko uvjeren da je ovaj aranžman postignut za Britaniju i pravno održivo i vidjet ćemo kako će se to u realnosti pokazati. Mislim da na toj osnovi možemo ispuniti ono što je Cameron rekao na kraju pregovora. I Velika Britanija se u ovom svijetu koji se silno mijenja, silnom brzinom, više neće moći nikakav utjecaj nigdje izvršavati ako ne bude zajedno s Evropom nastupala i zajedno se s Evropom borila protiv najvećih prijetnji i najvećih kriza. Ako vidimo da su se sad kod Sirije Amerikanci i Rusi sjeli za isti stol i išli dogovoriti, onda moramo posebno shvatiti da mi bez zajedničkog rada i zajedničkih napora ništa nećemo uspjeti u Europi. Stoga je to jedini način da povratimo naše narode, da ih vratimo na našu stranu, da ih vratimo za politiku i za entuzijazam i nadam se da će ovaj aranžman koji je postignut s Velikom Britanijom to isto pojačati. Prihvaćate li od gospodina Andersona plavu, plavi karton? Samo jedan, gospodine Brok. So, Mr. Anderson. Dakle, gospodine Anderson, imate riječ. Hvala. Gospodine Brok. taj dogovor, aranžman koji je postignut, ali nema jednostavno, nedostaje mu moralno pravo za neku zemlju Evro, Evrope, mislim da tome nešto nedostaje. I zaista slažete li se da se taj aranžman sa Britanijom treba u toj mjeri do, dopuniti i da bude cijeli. Lisabonski ugovor je vrlo jasno rekao da 26 zemalja ima obveza prema Europi. 19 ih je ispunilo, 7 još nije. I mi smo jasno diferencirali da to moraju učiniti, a samo dvije zemlje su koristile opt-out mogućnosti. Mi smo unatoč tome zadržali stabilnost euroskupine i eurozone. E, dogovoreno je da se eurozona treba produbiti, proširiti, ali svi trebaju ima ista prava, tu ima treba biti isti uvjeti za sve, ali kažem dogovoreno je da sedam država imaju sve prednosti za, kao da su članice i rekli smo da ali to znači da se trebaju eurozoni pridružiti, jer znamo da Evropska unija neće biti unija sa više valuta nego samo s jednom. Hvala gospođa Rodriguez na jednu minutu. Dragi gospodine predsjedatelju, govorili ste o investiranju u Schengen. Mislim da je to vrlo dobra zamisao, zato što E, e, potrebno je da hitno reagiramo u odnosu na Schengen i zaštitimo europske granice. A mislim da europske granice ne smiju biti e, zid koji će zazidati Europu prave granice Europske unije u skladu s 21. stoljećem bi trebale biti strukture koje nam omogućavaju da razvijemo odnose između Europe i njezinih susjeda. Prave europske E, granice bi trebale biti e, napredne strukture e, za logistiku, za obavištajne informacije koje bi trebale omogućiti državljanima ulazak i izlazak, isto tako koje bi trebale dostojno pomoći izbjeglicama. Mislim da bi takvo ulaganje bilo pravo ulaganje za budućnost i da bismo o tome trebali vrlo brzo donijeti odluku. Hvala. A sada gospođa Atkinson na jednu minutu. Prije svega eh, htjela bih eh, zahvaliti, eh, odnosno pozdraviti glasače sa jugoistoka. Dobrodošli. David Cameron dobio je jedan posto onoga što je tražio. Ja sam prošlog tjedana predstavljena naš klub na konferenciji predsjednika skupa sa gospodinom Brokom i na tom sastanku mi je bilo rečeno ono što trebaju znati britanski građani. Neće se mijenjati ugovori, neće se uvoditi restrikcije na slobodno kretanje ljudi. E, jedino ono što je postignuto zapravo je odgoda socijalnih davanja. I zato, gospodine E, Brok, e, ovaj sporazum ne vrijedi nikoliko papir na kojem je napisan e, odmah nakon referenduma, ga možemo podrapati i jedini način da dobijemo pravu promjenu jest da glasamo za odlasak. Hvala, gospođa Šojdrova, minutu i 30 sekundi. Hvala lijepa. Dragi prijatelji, ja pozdravljam dogovor koji je postignut jer je to izraz volje 27 država članica koji je prihvatljiv i za Ujedinu kraljevinu i za sve druge. mi naravno moramo biti svjesni da ovaj sporazum znači da će se trebati dodatno razgovarati o zakonodavnim promjenama o kojima će se razgovarati i u ovom domu. Ja mislim da uh, ono od čega ne smijemo odstupiti su naše zajedničke vrijednosti i ne smijemo dozvoliti e, izmjenu ugovora. Ja sam spremna usprotiviti se svima uh, onima koji su populisti i drago mi je da čujem oni glasove koji u Jedinoj Kraljevini zagovaraju ostanak eh, Velike Britanije u eh, Uniji. Drago mi je što sam eh, čula ono što je rekao gospodin Fox a gospodin Faraž je zapravo krivo shvatio e, češkog premijera koji je rekao da bi ovo moglo uzrokovati domino efekt e, u, u, u, procesu dezintegracije. Mi ne želimo napustiti Europsku uniju, ali naravno ako referendum u Ujedinjenoj kraljevini e, bude imao negativni ishod, e, onda bi to moglo imati posljedice. Gospođo Šojdrova, želite li e, prihvatiti e, plavu karticu od gospođe Grapini? Dame i gospodo, i ja se slažem s time da Ujedina kraljevina treba ostati u Europskoj uniji i jasno mi je da i vi to isto vjerujete. A moje pitanje za vas je sljedeće. Mislite li vi da nakon ustupaka koji su učinjeni od strane vijeća prema Ujedinjenoj kraljevini i ako odgovor na referendum bude da, mislite li da će jedinstveno tržište i sloboda kretanja e, biti e, pod lupom, odnosno da će se to promijeniti? Da, uvjerena sam da ovaj sporazum eh, predpostavlja pretpostavlja da će se poštivati eh, temeljne vrijednosti jedinstveno tržište. Naravno, raspravljat ćemo o zakonodavnim detaljima, ali principi eh, jedinstveno tržišta ne, ne smiju se nagrušiti. Hvala lijepa, predsjedavajući. Mislim da je jako dobro da imamo ovu osnovu za odlučivanje britanskog referenduma i naravno da je stvar britanskog naroda da donese pravu odluku. Ja sam uvjeren da će oni pravu odluku i donijeti. Međutim, nažalost su neke druge važne odluke odgođene, a to je ono što nas sad trenutno jako okupira. I šteta je da će se tek na samitu petog ožujka nastaviti o tom govoriti tada odluka donijeti jer to je krajnje vrijeme, zato jer mi moramo napokon dobiti više potpore za kapacitete u zemlje podrijetla i izbjeglica, treba nam više pomoći, treba nam više sigurnosti na granicama i ne možemo tu sigurnost uspostaviti ako krenemo sa jednim opsežnim, sveobuhvatnim, zapravo ponovnim dizanjem unutarnjih granica. Ne. Trebamo pomoći Grčkoj ne samo zbog sigurnosnih standarda i normi, nego i zbog ljudskih prava. A na kraju moramo i ovo evropsko rješenje koje stalno tražimo napokon i naći. Na, studija anketa Bertelsmanove zaklade nam je to i pokazala. Pokazala nam je da je krajnje vrijeme za Europu i europsko djelovanje, ne nacionalne, izolirane nastupe. Hvala, a sada gospodin Karas na minutu i pol. Dame i gospodo, pitanje izbjeglica i pitanje referenduma u Velikoj Britaniji imaju nešto zajedničko. Naime, da ima previše političara koji jednostavno nisu dovoljno ozbiljni, koji pokazuju nedostatak iskrenosti, koji s, brigama i strahovima ljudi, stanovnika jednostavno i poigravaju kako bi se isprofilirali na političkoj sceni svoju karijeru realizirali. Pa za Boga, im postoje ljudi iz svih političkih tabora i koji jednostavno nacionalne kaizme i osobno profiliranje provode na trošak europske solidarnosti, na račun europskog projekta. Tako oni to i Zato zbog toga pozivam sve vas da okončate takvu igru, ovo je sada preozbiljna situacija. Preteški su dani preozbiljno i kako u izbjegličkoj krizi, tako i u pitanju referenduma Velike Britanije. Jer je u pitanju jedinstvo i opstanak Evropske unije. Pitanje je zajednice, a ne pitanje pokušaja stvaranja vlastite karijere i profilacije samog sebe. I moramo reći da je jednostavno neprehvatljivo da ono što jednika da krše pravo, da se to sada opravdava time što je neko drugi negdje neko pravo prekršio. Potpuno je neprihvatljivo da se sada ograde jednih opravdavaju ogradama drugim. Potpuno je neprihvatljivo i zbog toga europsko pravo i međunarodno pravo su potpuno dovoljni da se u tim problemima dođe do pokreta, do napredovanja, da riješimo probleme i da unesemo više vjerodostojnosti, a manje u ovo kaotično stanje. Gospodine Karas, imate jednu plavu plavu kartonu i to od gospodina Baltitisa prihvaćate. Uh, excuse me, excuse me sir. Oprostite. to je gospodin Balčipis koji je pitan. Zaista mi je žao, žao mi je, krivo sam to protumačio. Gospodine Karas, rekli ste mnogo toga. A mnogi od nas vjeruju da Ujedinjena kraljevina treba ostati u Europskoj uniji i misle da bi to bio trijumf, ali ne mislite li vi da bi Europska komisija trebala uspostaviti plan mjera koje bi se primjenjivale u slučaju u kojem e, Ujedinjena kraljevina više ne bi bila članicom Europske unije? Moramo početi govoriti o City u Londonu, moramo govoriti o određenom broju tema kao što je primjerice korištenje naših infrastruktura i drugih, druge teme. Moramo se unaprijed pripremiti. Pregovori proteklih dana, inače hvala kolegicama i kolegama, posebno Elmaru Broku i Galtjeriju i drugima, na ovome što su rekli. Dakle, pregovori koji su vođeni i između parlamenta i Europskog vijeća i komisije u kojima su, kažem, ti kolege i drugi sudjelovali, puno hvala, su pomogli da dođe do tog dogovora. Jer bez toga jednostavno ne bi išle. Oni su uspjeli pomoći da se europski interesi ne žrtvuju na oltaru nacionalizama i vlastitih egoizama. I zato podsjećam i na ono što je rekao gospodin Weber. Mi moramo zajednicu održati, ali ako Velika Britanija odluči otići, onda je to u svakom slučaju jedan proces. Jer ovdje vidite, ja bih neće više biti pregovora kasnije. Ali jednostavno, generalno da vam kažem, svaki referendum koji se tako organizira, to je zapravo bijeg od vlastite odgovornosti i bijeg od prave demokracije. Jer znamo kako je to organizirano. Gospodine Karas, zbog onog nes, nerazumijevanja malo prije, mislim da bi bilo fer da vam još jednu plavu karticu odobrimo zbog ovog nesporazuma, pa jel vi prihvaćate još jedno pitanje, jednu plavu karticu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala poštovani kolega Karas. Moram vam priznati da ovaj sporazum koji smo postigli na kraju prošlog tjedna između šefova vlade država i gospodina Camerona nije uspjeh. Jer ta predstava daje jednu groznu sliku o naše, e, naše nemoći kao da Europa e, nema E, nikakvu e, sposobnost vodstva niti političke volje jer e, politički interesi gospodina Camerona ovako mogu ugroziti Europsku uniju. Mislim da se ovdje radi o čistom egoizmu i zato vam moram reći da nisam zadovoljan s ovim sporazumom zato što on otvara vrata za razne zahtjeve, za razne pregovore tijekom ovih e, sljedećih četiri mjeseca. Evo, te dvije teme imaju nešto i zajedničko. Naime, postoje odluke koje su donesene, a problem je u tome što ima jednostavno nedovoljno je se ozbiljno postupa prema tim odlukama i provedbi tih odluka. I to ovisi naravno o ljudima. I ti <laughs> ljudi se moraju prvo sami sebe ozbiljno shvatiti, inače ih neće niko drugi ozbiljno shvatiti. To se događa i u pitanju rješavanja krize s izbjeglicama, kao i u pitanju referenduma Velike Britanije. Pri čemu ne govorim da se na referendumu ne govori ni o čem drugom nego samo da ili ne ostanak ili ne u Europskoj uniji. Ja samo očekujem i tražim od političara da sa više ozbiljnosti kojoj dugoj situaciji priđu s realizaciju svega. A inače imamo dovoljno odluka koje bi trebali početi provoditi. Ali moramo pritom stajati i izvršiti sve ono što smo rekli i obećali da ćemo učiniti. Gospodin Müller sada na jednu minutu, izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, mislim da je u svačijem interesu za Evrop... da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Ma, ali inače, bez obzira na to, kad pročitamo ovaj novi aranžman, postignut ove dogovore, mi sretni. Kad pogledamo ovo što se tiče socijalnih naknada i dječjih doplataka, to mislimo da je čisto i kratko i jasno diskriminatorske a onda gospodin Kaparaži, čista desnica politička, su bili ti koji su krenuli u tu kampanju i pokrenuli u Velikoj Britaniji. Mi znamo da Mađari i Poljaci ne idu sad sam u Veliku Britaniju zato da bi dobili dječje doplatke i zato što imaju nekakve socijalne naknade više. Oni idu tamo zato što kod kuće nisu imali posla. Prema tome nema tog socijalne naknade ni taj dječji doplatak koji bi im pomogao da ostanu tamo i da lako žive, jer, a pritom ne vide svoju djecu i da budu sretni nato unatoč tome, ne. I prema tome oni idu jer moraju, ali rezanjem tih socijalnih naknada će se upravo sirom, siromašnim ljudima naškoditi i njih pogoditi. Prema tome pitanje je zašto se ne bi na drugim mjestima e, kratilo i štedilo, ali vidite opet su došli do ovih rješenja koje su teško prihvaćaju. A sada imamo i druge zemlje članice koje žele tim putem krenuti i e, slijediti britanski primjer ja ne želim takvo Britanije. Sada je gospođa Šujica. Pa izgradili smo Europsku uniju da bismo spriječili sukobe, da bismo živjeli u miru i da ne bismo nasjedali populizmima. Oni koji su stvarali ovu uniju bili su dovoljno hrabri napraviti i schengensku zonu i eurozonu i ujediniti Europu. Na nama je da to očuvamo. Jutros je dobro, prije prije dobro rekao naš predsjednik Weber da pri ratu u Libiji u ukrajini u siriji mi postavljamo kao prioritet ovo britansko pitanje. Nažalost, bavimo se time kao prioritetom ali s pravom postavljamo pitanje je li to pravi prioritet u krizi u kojoj živimo u europi s brojem nezaposlenih koje imamo u europskoj uniji. meutim moramo se time baviti i spremni smo na to. gospodin juncker je nedavno rekao ili ćemo biti hrabri ili će se sve srušiti ja smatram da trebamo biti hrabri i da se europska unija ne smije srušiti ja vjerujem u britanski narod koji će donijeti odluku u lipnju ove godine vjerujem da će biti dovoljno razboriti i da će odgovor biti pozitivan da će ostati u europskoj uniji jer to je jedino rješenje i za uniju i za veliku britaniju međutim e, rekli ste gospodine tusk zahvaljujem vam se da se nalazimo u jednoj od najopasnijih faza od nastanka europske unije. ja bih rekla to je točno ali nalazimo se i u jednoj e, groznoj humanitarnoj migrantskoj krizi možda najgoroj nakon drugog svjetskog rata i zato s optimizmom gledam na. seven ožujka kad ćete imati summit s turskom i očekujem rezultate i konačno implementaciju kako ne bismo više imali iste rasprave. hvala vam prije nego što pitamo da li prihvaćate plav karton od gospodina Jakovčića, moram objaviti da ćemo za kolegicu Gijom zamoliti da uzme riječ, a potom molimo da vratimo riječ gospodinu Tusku jer se mora nas napustiti, a nakon njega ćemo onda nastaviti s našom raspravom parlamentarnom. Dakle, prihvaćate li plavi karton od gospodina Jakovčića? Hvala lijepo gospođo Šujica što ste prihvatili plavu kartu. Pažljivo sam vas slušao i poznavajući vas znam da ste zato da Britanija ostane u Europskoj uniji kao što sam i ja zato da Britanija ostane u Europskoj uniji. Međutim, o tome nećemo odlučiti ni vi ni ja ni ovaj parlament nego britanski narod pa ako onda britanski narod odluči da ne želi biti unutar europske unije da li se sa mnom da je onda to definitivni izlazak ujedinjenog kraljevstva iz europske unije i da nikakvih pregovora više ne smije biti jer jednom mora doći kraj ovoj situaciji. dakle u tom slučaju ujedinjeno kraljevstvo morat će ponovno pregovarati o eventualnom ulasku u europsku uniju. odgovoriti na to pitanje vama da je ovo konačni dil koji je postignut jer ne moemo reći da je ovo uspjeh. ovo su bili ustupci koje je europsko vijeće postiglo veinom odnosno konsenzusom i smatram da ne bi trebalo dati e, nove pregovore odnosno ukoliko žele ponovo ući, naravno nove pregovore ali ovo je e, i stav naeg kluba moram vam rei to je konačni stav dakle odgovor je pozitivan qu'il soit Guillaume, a, ova pitanja su zapravo uvijek se svode na jedno. Je li Europa sposobna ostati ujedinjena kad se radi o problemima? prave odluke nisu donesene prošli tjedan. Ono što je učinjeno jest E, kad se radi o migracijskoj krizi da zapravo se samo da potpora onome što već e, postoji na terenu. A, a e, kontrole na granicama i kvote su nešto što nas vodi u izolaciju, izolaciju Grčke jer njezina pozicija na balkanskoj ruti jest vrlo teška a e, pred nama je moguća humanitarna kriza. Pitanje je do kad ćemo održavati samite bez pravih odluka i vijeće nažalost e, nije pokazalo e, pravu spremnost da odgovori na krize. Uh, Imate riječ, a poslije toga će na kraju još povjerenik Dombrovski govoriti. Prvo dakle gospodin Tusk, a poslije povjerenik Dombrovski. Hvala lijepo, hvala vam na razumijevanje što ja moram otići, ali evo, dvije stvari o kojima smo danas raspravljali, a to je aranžman za Veliku Britaniju, dogovor koji je tu postignut i migrantska kriza. Te dvije velike teme su vrlo usko vezane i nemam apsolutno, nemam nikakvih sumnji da onako kako budemo rješavali i nosili se sa krizom migranata i izbjeglica, to će biti od ključne važnosti za ishod referenduma u Velikoj Britaniji. Svi oni koji žele začuvati jedinstvo Evropske unije, jedinstvo čitavog zapada, svi oni koji osjećaju da smo se zatekli u jednom sudbonosnom upravo trenutku, oni moraju sa maksimalnom odlučnošću pomoć i surađivati u zajedničkom planu. A što podrazumijem pod zajedničkim planom? Jedna učinkovita promjena svih primjena svega što smo dogovorili, provođenje Schengena, provođenje svih dogovora i zajedničke akcije, zajedničkog djelovanja s Turskom. Upravo ta jedinstvo djelovanja, u, ako to jedinstvo djelovanja u migrantskoj krizi bilo tko prekrši, on će zapravo pridonijeti odlasku Velike Britanije iz Europske unije. Kao što sam već čekao, dogovor oko ovog posebnog aranžmana s Velikom Britanijom stupit će na snagu samo ako britanski narod na referendumu bude glasao za ostanak u Uniji. Ako budu glasali za odlazak iz Europske unije, tog aranžmana više neće biti, on neće važiti, neće postojati. I nitko ne treba imati bilo kakvih iluzija u ovom slučaju. To nije bila jedna od mnogih rundi prekovora o posebnom dogovoru aranžmanu za Britaniju. To je bila prva i zadnja runda pregovora i više pregovora o tome neće biti. Hvala vam što imate razumijevanja, ali ja doista moram otići napustiti parlament. Hvala vam lijepo. E, Hvala vam gospodine Tusk, a sada ću zamoliti gospodina Kefalogijanisa da uzme riječ na minutu i 30. Hvala vam. Slažem se sa ocjenama predsjednika Junkera i predsjednika Tuska o rješavanju zapravo o pregovorima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Ja se stvarno mm, veselim i referendumu i pregovorima nakon toga. Siguran sam da se sjećate govora o Ujedinjenim državama Europe, ljudi iz Škotske, Walesa i Sjeverne Irske, smatraju da ovaj referendum ugrožava e, Ujedinjenu kraljevinu. I da bi se Ujedinjena kraljevina zapravo mogla pretvoriti u e, malu Englesku protiv cijelog svijeta. Ja planiram nastaviti ulagati u obnovu Schengena te u e, ne u zatvaranju tih granica. Turska je dio problema, ali je ujedno i dio rješenja. Kad je riječ o izbjegličkoj krizi, krijumčari iskorištavaju naše slabosti i e, dovode ljude iz Sjeverne Afrike koji se onda ne vraćaju u vlastite zemlje na temelju sporazuma o ponovnom prihvatu. Mislim da moramo pronaći odgovore na sve to. I mislim da je Europa u stanju pronaći e, zajedničko rješenje. Hvala vam. Sada riječ ima gospođa Kenge na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Evo, vidjeli smo još jedno, jedan sastanak vijeća koji se zaključio sa ničim i sa sljedećim sastankom opet sljedeći mjesec dok Unija prolazi ovakvu krizu. No da bismo riješili e, izbjegličku krizu, cilj Europske e, unije mora zadržati priljev imigranata, zaštititi vanjske granice te smanjiti nezakonitu imigraciju. To svi neprestano ponavljamo, pogotovo Europsko vijeće. A što se dogodilo sa e, dugose, dalekosežnijom politikom kojima bi se zajamčili zakoniti putevi dolaska imigranata i kojima bi se imigranti integrirali u političko, gospodarsko i socijalno tkivo naših država. E, moje izvješće nudi vrlo konkretne odgovore na ova pitanja. Za nas to je ono što znači globalni pristup e, izbjegličkoj krizi sa mnogo više solidarnosti i sa ravnomjernom raspodjelom obveza i odgovornosti. Gospodine predsjedniče, ako Europska unija ne bude imala dalekosežnu viziju, postaćemo žrtve ovog procesa. E, gospođa govornica je prekinuta. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Hökmark na minutu i 30. Hvala vam. Mislim da je nevjerojatno da u današnjoj raspravi da malo smo čuli protivnike. I ne govori se samo o tim problemima. To nije samo o Europskoj uniji, o tome kako bi se Europska unija trebala razvijati. Ovdje je riječ o Europi, o boljitku, o sigurnosti i tako dalje. Putin, Rusija, Ukrajina, provokacije u brojnim zemljama članicama, a naravno znamo da mnogi protivnici da bi e, vrlo rado dali sve Putinu a oni zaboravljaju potrebu za gospodarskim oporavkom, za prosperitetom. A mnogi drugi e, s druge strane ne žele otvorena tržišta. No ako sagledamo probleme do kojih dovodi nestabilnost, opet Putin, e, raspad sustava u Sjevernoj Africi i na Bliskom istiku, izbjeglice, klimatske politike, Mislim da je svima jasno da ove probleme ne možemo riješiti ako nismo ujedinjeni. Oni koji su za fragmentaciju, oni će zapravo samo pomoći Putinima, Lepenovcima i ostalim ekstremistima u Europi. Moramo ih poraziti i e, e, Ujedinjena kraljevina mora shvatiti koliko je njeno mjesto e, važno u Europskoj uniji. Hvala vam, gospodine Hekmark. Gospodin Jurek ima plavi karton za vas. Prihvaćate li ga? Bio bih iznenađen da nije nitko ne tražio plavu karticu. Izvolite. Hvala vam. Spominjali ste e, prijetnju Rusije i to posebice e, onom dijelu Europe u kojem se nalazi i moja zemlja. No zar ne vidite da nisu ljudi ti koji razgovaraju o tome, već e, vlade i ogromne interesne skupine koji toleriraju ovakve e, napore. I to je opasno za interese i moje i vaše zemlje. Tako da nemojte kriviti nacije i javna mišljenja, već e, razgovarajmo o vladama. Gospodin Hekmark, imate 30 sekundi. Hvala vam. Moram reći da sam uvjeren da ljudi u Europi ipak e, kao prioritet žele vidjeti e, blagostanje i stabilnost u ovom dijelu zemlje. Oni žele mir, žele odgovornu energetsku politiku, e, politiku zaštite okoliša i protiv klimatskih promjena. A mi to moramo osigurati i pokazati put. No nitko u ovoj vijećnici danas nije rekao da sve ove probleme možemo riješiti bolje ako djelujemo sami. To nećemo učiniti. Govornik je prekinut. Hvala vam. Sljedeća je gospođa Valencijano na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Posvetili smo jako puno vremena pokušavajući spriječiti izlazak e, i Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i mislim da smo učinili dobro time što pokušavamo spriječiti taj izlazak. No, e, iznenađuje me koliko je malo vremena i malo energija uloženo u izbjegavanje eureksita. to jest izlazaka, izlaska ostalih zemalja i e, ignoriranja načela koja nas motiviraju i što smo toliko malo vremena posvetili izbjegličkoj krizi. Izbjeglička kriza je stvarna kriza Europe u ovom trenutku. Od onoga što bi Europa voljela učiniti i što čini. Ta kriza dovodi pod upitnik sve ono za što smo se borili i što smo branili. Tako da dokle smo radili na tome da izbjegnemo Brexit, zaboravili smo na Eurexit. To jest nestanak načela solidarnosti i pravednosti koje je Europska unija predstavljala do sada. Hvala vam i sljedeći, to jest posljednji govornik prije spontanog javljanja za riječ, gospodin Rangel na minutu i 30. Hvala vam. E, gospođo predsjedavajuća, ja moram reći da rezultati ovog samita Europskog vijeća kad je riječ o um, izlasku Ujedinjene kraljevine. Mislim da je rezultat e, dobar. Mislim da su dogovorom očuvani interesi Europske unije, ali s druge strane pokušava i udovoljiti specifičnim zahtjevima Ujedinjene kraljevine. Stoga smatram da je na kraju rezultat čitav niz odredbi koje su uravnotežene, primjerene i prihvatljive. Ono što je e, sada najbitnije jest da kao prvo da se Europska unija ne upliče u e, suverene odluke Britanaca. Oni će biti potpuno slobodni u odluci žele li otići ili ostati, ali Europska unija mora jasno reći da ako Ujedinjena kraljevina izabere otići iz Europske unije, da će to sa sobom donijeti posljedice koje se neće moći mm, promijeniti. Stoga je važno i za britanske e, glasače, a i za sve europske e, građane, da Europska unija nudi prednosti i nedostatke. Naravno, imamo dobre i loše stvari. Imamo e, obveze i prava. Tako da je ovdje E, riječ o mnogo više od samo referenduga i dakle glasanja u jednom trenutku. Riječ je o vrlo ozbiljnim posljedicama izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Ali naravno svako je slobodan donijeti odluku koju želi. Hvala vam. A sada dolazimo do postupka spontanog javljanja za riječ. Imam 14 zahtjeva i mislim da ćemo ih uspjeti čuti desetak, ovisno o vremenu. Ako se svi budete držali vremena, onda ćemo moći dati riječ gotovo svima. Prvu riječ ima gospođa Megines na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Na sastanku vijeća se razgovaralo o e, migraciji, a mi danas ovdje govorimo samo o e, referendumu u Velikoj Britaniji. Zato bih se ja osvrnula na migraciju, zato što je i to povezano s onim što se događa u Velikoj Britaniji, referendumu i mogućem ishodu. Mislim da Europska unija nije učinila koliko je mogla, pogotovo kad pogledate koliko su ljudi prihvatile Turska, Jordan i Libanon i obećali smo im eh, financijska sredstva, no još uvijek nisu ništa dobili. Mislim da je to tema koja treba mnogo veću pozornost, a i građani su zabrinuti zbog toga i onda samo raste negativnost prema Europskoj uniji. Postavila sam već pitanje što se tiče Brexita ne smijemo se uplitati, ali smatram da moramo dati svoje mišljenje. A budući da smo mi susjedi, dolazim iz Irske, Sjeverna Irska je na našim granicama i naravno da je nama, mi imamo interes u ishodu tog referenduma i naravno da nam je u interesu da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Hvala vam, a sada gospodin Kaputo na jednu minutu. Hvala vam odgovor na izbjegličku krizu Europsko vijeće je pozitivno prihvatilo ponudu NATO-a o e, istraživanju i spašavanju na moru. Frontex mora direktno surađivati sa NATO-om. Provedba akcijskog plana između Europske unije i Turske je strateški globalni prioritet. Jedino ćemo na taj način zaustaviti migracijske tokove. Moramo smanjiti broj ilegalnih ulazaka u Europsku uniju i to kroz ulaganje dodatnih napora u veću u bolju provedbu tog akcijskog plana. Stoga moramo uložiti e, više napora ako želimo e, postići te rezultate i zbog toga će sedmi ožujka e, biti ključan. Što se tiče Brexita, eventualan odlazak Velike Britanije iz Europske mm, unije bi mogao biti fatalan i za Europsku uniju, ali i za gospodarstvo Velike Britanije. Moramo učiniti sve što možemo ako želimo e, zadržati Veliku Britaniju u Europi. Moramo promijeniti Europu, dakle imati više Europe ako želimo spasiti. Hvala vam, a sada gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala vam. Turska i dalje šalje ilegalne imigrante u Grčku. Oni iz mi se zapravo ovdje pretvaramo u dehau. Njemačka, Belgija, mnoge se zemlje odlučuju za izuzeće iz Schengena. A Europska unija je obećala da će prihvatiti veliki broj imigranata iz Grčke, no do sada nijedan nije premješten u, uh, u neku drugu zemlju članicu. I zbog toga ono što se događa jest e, da imigranti umiru u Egeskom moru. Moramo bolje kontrolirati naše granice. A grčka mornarica je ta koja e, kontrolira mora. Dublin 3, to je ono što moramo provoditi. Danke. Die nächste Barandika Hvala vam. Sljedeća je gospođa Bilbao Barandika na jednu minutu. Hvala vam. Od 30. se moja stranka zagovara za europski projekt. Zbog toga danas moramo izraziti našu bojaznost o sadržaju, sadržaju ovog sporazuma koji oslabljuje koncept europskog građanstva, i koja zapravo predstavlja vrlo netransparentan način pregovora. Mislim da trebamo popraviti ovaj dokument. E, taj dokument e, se više bavi zapravo rješavanjem internih problema Velike Britanije nego Europe. Osim toga, Brisel se e, koristi u nacionalnoj raspravi kao žrtveni jarac. Ja sam europeista, europeista i smatram da bismo možda Mm, trebali razgovarati o izlasku Engleske, a ne o izlasku Ujedinjene kraljevine. Stoga otvorit će se još jedna rasprava o pravu na odlučivanje ostalih država koje će možda željeti ostati u Europskoj uniji. To su recimo Wales, Škotska i to je njihovo pravo na demokraciju i e, ostale temeljne vrijednosti. Hvala vam. Sljedeća je Tanja Gonzalez Penjas na jednu minutu. Hvala vam. Dragi kolege, ovaj vikend smo se probudili sa ovim dogovorom sa Ujedinjenom kraljevinom koji mnogo govori o Europi koju gradimo. Imamo Europu u dvije brzine i to se eto sada napokon ostvarilo. Ono što Dakle, zemlje na jugu nemaju e, neka prava, dok one na sjeveru ipak imaju. I na, na kraju Mislim da je to protivno e, načelu jednakopravnosti na kojem se temelji Europa. Sve to dovodi do pogoršanja e, jednakosti i tu sad ne, govorimo samo više o plaćama, već i o statusu građanstva. u Jednoj kraljevini danas živi oko 180 tisuća španjolskih građana koji će postati građani drugog rada. A to su građani koji rade i doprinose tom gospodarstvu ne možemo ne osuditi arbitrarni karakter ovog sporazuma koji se protivi e, članku 45 i 46 ugovora o Europskoj uniji. To su vrlo ozbiljne e, kršenja prava i e, određene zemlje nemaju nikakvo pravo o tome uopće pregovarati. Hvala vam. Sada gospodin Balco na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ja bih htio eh, citirati dokument koji je usvojen na samitu. Odnos između Europske unije i zemalja članica. Zemlje članice se slažu da Ujedinjena kraljevina se neće obvezati na sve tješnju uniju. To će biti sadržano u ugovore kada se budu sljedećeg puta eh, mijenjali tako da te se e, odredbe neće odnositi na, na Ujedinjenu kraljevinu. Ovo je vrlo važna rečenica u tom dokumentu i nije samo simbolična. Dakle, u, e, kad se bude radilo zakonodavstvo o sve tješnjoj uniji, Dakle, svo to zakonodavstvo se neće odnositi na Ujedinjenu kraljevinu. No to e, dovodi do pitanja o diskriminaciji, a diskriminacija je nešto što Europska unija u potpunosti e, zabranjuje. I ja se nadam da će e, Mađarska tu priliku uskoro iskoristiti. Hvala vam sad gospodin Čamba e, Šogor na jednu minutu. Hvala. Dakle, ovo nije ispalo kao reforma koja je bila planirana i ovaj dogovor je zapravo nešto što će zadovoljiti određene e, bojazni nekih zemalja članica. Naravno, ustupci će utjecati na nove zemlje članice. A i Velika Britanija i ostale zemlje bolje im je u Europskoj uniji nego izvan. Gospodarski i sigurnosni izazovi globaliziranog svijeta se neće riješiti ako smo razjedinjeni. To možemo učiniti samo ako smo zajedno i ako smo snažniji. No to ne znači da možemo tražiti mm, da zemlje tako rješavaju svoje e, probleme. Hvala. A sada riječ ima gospodin Lopez Aguilar. Zaključci vijeća nas dovode pred gotov čin. Dakle, u ovoj raspravi ne možemo rješavati neodgovorno ponašanje premijera Camerona. Zato je tu njegova stranka koja je potpuno razjedinjena. I na kraju krajeva slične stavove imaju i Britanci na referendumu. Mi smo ovdje kako bismo osigurali da komisija poštuje europsko pravo u postupku donošenja odluka i u provedbi ovih zaključaka. Stoga, nemojte kršiti e, temeljno načelo e, slobodnog kretanja osoba koje je sadržano u europskim ugovorima i ne dopustiti imigrantima i samim europskim građanima da ne uživaju u istim pravima kao i ostali građani. I ponajviše neka se ispune odredbe e, vijeća kad je riječ o izbjegličkoj krizi. To se sve još uvijek krši. Kad je riječ o preseljenju, e, te se brojke nikada neće ispuniti. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Tomašić na jednu minutu koje su uslijedile nakon sastanka dalo se iščitati kako su obje strane u pregovorima između velike britanije i europske unije zadovoljne dogovorenim no prema reakcijama većeg dijela britanske javnosti može se zaključiti kako je nezadovoljnih ipak jako puno što znači da čak i ako velika britanija ostane dio europske obitelji ne smijemo odustati od daljnjih reformi ove zajednice federalni model kojem streme neki europski lideri i mnogi lanovi ovoga doma zastario je i kao takav je potpuno neprilagoen modernim vremenima u kojima postoji potreba za sve većom decentralizacijom političke moi i na europskom ali i na nacionalnom tlu nemojte se zavaravati ostanak velike britanije u europskoj uniji neće ušutkati milijune britanaca koji ozbiljno kritiziraju trenutno stanje ove zajednice kao što ni izlazak neće ušutkati sve nas ostale koji tražimo i očekujemo ozbiljne reforme. politika Europske komisije je bila licemjerna kad je riječ o izbjeglicama. Sa ovom najnovijom odlukom slušamo da su im ruke vezane i da ne mogu provoditi odluke donesene na europskoj razini. Pa gdje su onda institucije? Te snažne institucije Europske unije koje nameću mjere štednje i raznorazne memorandume. Sad su to neki drugi ljudi ali danas ne mogu provoditi to što odluče. 86 tisuća izbjeglica je u samo siječnju stiglo u e, Grčku. 6 tisuća ih je blokirano na granicama, a predviđa se brojka od jednog milijuna. A što vi radite? Želite pokrenuti jednu novu uredbu o dublinskom sustavu? Nažalost, još uz podršku e, grčke vlade upetljali ste u cijelu priču i NATO. I zapravo dovodite u vrlo nezgodnu situaciju i Grčku i Europsku uniju. Govornik je prekinut. Odvikite ta pragmata. Hvala bolje Gospodin Papadakis na jednu minutu. provedba odredbi vijeća je dovela do toga da su na tisuće izbjeglica zaglavile i blokirane u, Grčkoj. E, vijeće je donijelo odluke u veljači i dalo zeleno svjetlo svemu, zidovima, zatvorenim granicama, svakakvim preprekama za izbjeglice. Na taj način se samo želi e, promicati monopol i vraćati jako velik broj osobe to su kapitalisti koji e, vode kapitalističke ratove. Nemojte zaboraviti da je rat uzrok e, ovakve izbjegličke krize. Osim toga, NATO je sada u Egojskom e, moru, tako da ispada da želimo još više provocirati Tursku nego ikada. Zato se moramo boriti protiv imperializma, protiv racista, protiv fašista. Potrebne su nam mjere kako bismo osigurali izbjeglicama da dođu na svoja odredišta. Hvala, a sada gospođo Spiranki na jednu minutu. Hvala vam. Zajednički odgovor, e, moramo imati zajednički odgovor, no gdje je taj zajednički odgovor? Što se dogodilo sa obveznim preseljenjem izbjeglica? Komisija će pokrenuti sankcije u slučaju da se e, to ne ispuni. E, rezat će se poljoprivredna e, sredstva poljoprivredna sredstva ili drugi fondovi za zemlje koje budu radile probleme, poput recimo Mađarske. Što će se dogoditi sa kontrolom granica? NATO će preuzeti tu ulogu i to djelovati iznad e, međunarodnog prava. Kako će reagirati Turska? Iz svega toga mora proizaći jedna poruka. Mislim da moraju zemlje članice odraditi svoje obveze, a ne NATO. Gospodin Brennan, posljednji. Sigurno nisam e, usamljen u e, stajalištu da u Sjevernoj Irskoj se demokratska stranka e, protivi, unionistička demokratska stranka se protivi ostanku e, Velike Britanije u Uniji. A oni su unionistička stranka, a ako Velika Britanija izađe, izaći će i Škotska i to će značiti da neće biti Unije, neće biti ni naše zastave Union Jacka, a bez e, zastave Svetog Andreja ne može biti Union Jack zastave i zato molim Sjevernu Irsku i tu konkretnu stranku kako oni mogu biti unionistička stranka, a raditi za e, e rastrojstvo te e, promijenite taj svoj stav. stav. Gospođo Morvej, ja sam se bila javila za e, postupak spontanog javljanja za riječ e, na samom početku popodneva danas, pa me zanima koji je načelo odabira. I još jedno pitanje, što bi se dogodilo u ovoj komori kada bi se jednom više od 50 e, ljudi od ukupnih 750 pojavilo kada uopće nema prilike da od nas nekoliko koji se pojavljamo uopće nema šanse da dobiju riječ? Gospođo Morvej, u postupku, dakle tijekom catch mi pokušavamo što je moguće većem broju zastupnika dati riječ, ali pritom želimo i održati naravno ravnotežu između klubova zastupnika. Od većih klubova zastupnika sam uzela po tri, od manjih klubova po dva, a o vašim kolegama koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika sam također dala glas i to jednom kolegi vašem iz Mađarske. Mislim da je to u ovom okviru potpuno razumljivo. Kao što vidite, od zastupnika koji nisu iz nijednog kluba zastupnika ste se vi javili, ali ja sam dva druga zastupnika bez kluba zastupnika uzela jer su se prije javili za riječ i dala im riječ mislim da je to potpuno pravedna raspodjela. A sada riječ ima povjerenik Dombrovski na zadnju izjavu u ime komisije. Uh, Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta. Što se tiče pregovora Šefovi država i vlada prošli tjedan su ostvarili dogovor sa premijerom Cameronom i odluka je sada u rukama britanskog naroda. Kao što je rekao predsjednik Juncker, ukoliko bi ishod referenduma bio pozitivan, komisija će odmah podnijeti zakonodavne prijedloge Europskom parlamentu i vijeću za provedbu dogovora. Što se tiče izbjegličke krize, Europska komisija radi e, danonoćno kako bi e, rješavala ovu krizu i e, izbjegličke tokove. Države članice moraju međusobno surađivati i provoditi dogovore koji su već ostvareni. Već možemo vidjeti prve pozitivne naznake boljeg upravljanja hotspotovima i e, isto tako postupke vraćanja. E, Komisija provodi daljne mjere i donosi daljnja poboljšanja i to će nastaviti raditi kratkoročno. Što se tiče e, usuglašene suradnje sa vanjskim partnerima, to je iznimno važno. Sastanak e, između Turske i čelnika država članica 7. ožujka imaće ključnu ulogu. Moramo dogovoriti koordinirani odgovor na izbjegličku krizu. Hvala. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Ovime zaključujem